<laughs> okay. Hmm. Welcome to the afternoon session. Evo, dobrodošli na popodnevni dio našeg zasjedanja, zasjedanja pod odbora za sigurnost i obranu. Odmah počinjemo sa točkom 7 na našem dnevnom redu. Radi se o javnom saslušenju na temu Sahela, koje je područje visokog rizika za sigurnost Europske unije. Evo prvo pozdravljam e, naše diskutante. Kao prvo doktoricu Kristinu Barrios e, sa Instituta za sigurnosne studije u Parizu. Ona je tamo viši analitičar. I e, s nama je također i general Pierre Michel Jornal, koji se specijalizirao upravo za Sahel i za Afriku. Sada trenutno je zadužen za sve projekte Europske unije kojima se pruža podrška e, borbi protiv terorizma na području Sahela. On je također bio glavni savjetnik e, za mir i sigurnost e, u Africi za različite institucije Europske unije. Također pozdravljam gospodina e, Hans-Petera Šadeka iz službe za vanjsko djelovanje. On će također dati svoj doprinos našoj raspravi jer je on zadužen za pitanje sigurnosti u zapadnoj Africi. Neću baš sad tu baš trošiti vrijeme, te stoga dajem odmah riječ gospođi Barijas. Izvolite. Hvala. Pozdravljam vas eh, sve. Ja sam Kristina Barijas, ja sam viši analitičar u Europskom institutu za sigurnost. Mi, smo, mi se nalazimo u Parizu, ali mi smo dio službe za vanjsko djelovanje. Uglavnom se bavimo sigurnošću, ali imamo geografske i tematska stručna znanja, imamo posebne analitičare koje se bave različitim područjima. Ja sam se bavila upravo Afrikom, pa zato ću s vama podijeliti trenutnu analizu situacije u Sahelu i problema koji e, su tamo prisutno, prisutni, daćemo jednu široku sliku, a onda možemo možda kroz pitanja i odgovore malo nešto čuti detaljnije ako nekoga od vas nešto malo šire zanima. Prezentacija će biti e, kratka, prikazat ću samo neke geografske karte, tako da imamo neku pozadinu situacije. Na početku ću prvo reći nešto E, o Sahelu sa stanovišta koji nema veze sa sigurnošću. Dakle, radi se o jednoj fragilnoj, jednoj nestabilnoj regiji, to je situacija e, koja uglavnom e, već traje godinama, koje smo se mi bavili sa humanitarnog stanovišta, sa stanovišta pomoći, a sada je tu taj element terorizma. Radi se o zemljama gdje vlada ekstremno siromaštvo, e, gdje su slabe vlade, slabe države, e, gdje je jako sve nerazvijeno i uopće postoje velika područja gdje država uopće nije prisutna. Imamo demografsku, e, demografske pritiske kao što su Niger, u zemljama kao što su Niger imamo trgovinu ljudima, trgovinu drogama, znači sve vrste ilegalne trgovine koje su veoma važan aspekt gospodarstva. Znači to su stvari koje nisu direktno povezane sa sigurnošću, ali utječu na sigurnost. I mi to sve znamo. E, te sve priče znamo, čuli smo ih i mi smo to već e, dugo vremena predviđali. Imali smo to, to smo čuli od ljudi na terenu, nevladinih organizacija, e, služba za vanjsko djelovanje na to upozoravala. Znači mi smo stalno znali da je to jedno nestabilno područje koje nose sa sobom te rizike. Sad ću nešto reći o e, sigurnosti e, prehrane, jer ovdje imamo e, jednu od najgorih situacija što se tiče podhranjenosti i neuhranjenosti. Možda ne možete baš ovo jako dobro vidjeti, ali tu ova tamnija područja su područja gdje imamo tešku i akutnu neuhranjenost i 20 milijuna se ove godine suočava sa nesigurnom, e, nesigurnom pristupu hrane. Znači vidimo tu sliku nerazvijenosti koje se sada još e, dodaje i ta e, nesigurnost. U svojoj prezentaciji ću se uglavnom fokusirati na terorizam, na Mali, na našu vojnu operaciju Minuzma i bit će interesantno nešto čuti o kontekstu u kojem se, ta, u kojem se opće situacija minuzma razvija. Reći ćemo nešto o Nigeriji, Boko Haramu i tome u kojoj mjeri mi surađujemo ili ne surađujemo sa e, zemljama. Jer to nam sve može pomoći da bolje analiziramo situaciju, a onda možemo možda još nešto konkretnije reći o ulozi Europske unije i je li Europska unija učinila išta da bi poboljšala tu situaciju. Dakle, što se tiče te situacije sigurnosti, e, prijetnja terorizma je veoma prisutna. To je teško pitanje i znamo da Sahelom tumaraju do 3000 terorista i imamo cijeli niz e, aktera, Akmi, Al Murabitun, Ansardin, i želim naglasiti dva trenda, odnosno dva, dvije specifičnosti. Jedan je pitanje toga da li ćemo vidjeti e, sukob između Akema, radi se o Al-Kaidi u Magrebu i islamske države. Mislim da je to interesantno pitanje na koje nemamo odgovora. Vidjeli smo da se pojavljuju neke grupe disidenata koje su eh, lojalne islamskoj državi, ali vidimo da Akmi je još uvijek eh, jača i Sahel će i dalje ostati teritorij koji kontrolira Al-Qaida. Ali ta ideja da će možda doći do sukoba između Al-Qaide i islamske države i na koji način ti disidenti eh, mogu promijeniti stranu u tome, to će biti veoma interesantno pratiti. Naravno, Alžir e, je i dalje veoma važan, važna država, moramo to i dalje držati na oku, e, ali i druge e, pogranična, druga pogranična područja kao što je i Niger između ostalog imamo i francusku operaciju Barkan koja je granične prirode i također tu imamo podršku drugih zemalja Europe. Možda možemo vidjeti kako možemo to proširiti. I naglašavam da e, znači imamo e, taj razmještaj e, tih snaga na tim istaknutim položajima, specijalne snage, bespilotne letilice. Dosta tu pratimo što rade Amerikanci zato što je puno teže se boriti protiv ovakvih prijetnji i francuske snage se zaista nastoje nositi s time. Evo, ovo je jedna od karata koje su vjerojatno najizbunjujućih e, karata, ali ipak sam vam e, htjela pokazati ove plave svjetlice, strelice e, koje, i onda ove tu crvene strelice koje pokazuju kako se kreću um, ilegalni imigranti, e, da vidimo, možete vidjeti kako sve te strelice prelaze kroz područje Sahela, ali ako to gledate, e, to e, ima smisla, ako pogledate mjesta na kojima oni izlaze sa afričkog kontinenta, tu veoma jasno vidimo Maroko kao jedan od važnih čvorišta za imigraciju. Naravno imamo u Libiji one koji idu prema Lampeduzi, i granica sa Libijom. I što se tiče trgovine drogom, e, tu vidimo da je Tunis i Alžir e, su veoma prisutni uz e, Maroko i uz Libiju. Znači tu malo se time još dodatno usložnjava slika. Ovisno o tome protiv čega se želimo boriti, vidjet ćemo različite kanale, različite rute na teritoriji. Što se tiče Malija, ako ste pratili vijesti, vjerojatno ste vidjeli e, da su malo sad zapeli pregovori, ali uskoro će biti nova runda pregovora. Mislim da ćemo onda možda dobiti neke najnove informacije službe za vanjsko djelovanje, ali Mali jest e, sada pod pritiskom, oni znaju da moraju postići mirovni sporazum, svjesni su toga, vrši se pritisak na vladu i nadamo se da će doći do takvog sporazuma, no u kojoj mjeri će taj sporazum biti kvalitetan, to je pitanje. Ne znamo kako će ta vlada koja tako nerado bi prihvatila decentralizaciju, kako će ona prihvatiti zahtjeve tih e, grupa koje sve više to zahtijevaju, a istovremeno imaju neku svoju vlastitu unutarnju dinamiku. Gatija je MLNM i tako dalje. Možete vidjeti te različite e, grupe koje pokušavaju e, sve sudjelovati u tim pregovorima i to stvarno nije lako. Imamo e, novog premijera u Maliju koji je već e, sudjelovao u pregovorima, tako da mislim da to svakako jest prioritet e, za novu vladu. U Maliju smo zapravo vidjeli da svi ti projekti za pomoć su jako malo doveli do promjene na terenu, makar je došlo do nekih pomaka na bolje i tu vidimo E, da postoje neke stvari gdje bi trebalo zaista poraditi. Kao prvo, oni prvi projekti koji zaista postižu rezultate na terenu, to su neke ceste i tako dalje, ljudi onda povratim se ta nada. Imamo te e, situacije sa korupcijom, e, činjenicu da je država jako slaba, na sjevernom području uopće nisu niti prisutni, posebno u sigurnosnom smislu, ali što se tiče pravosuđa također nije održano ni jedno suđenje za terorizam. Znači to nam pokazuje kako je teško e, računati na mali kao na partnera koji će osnažiti sigurnost u Sahelu kad su oni sami tako slabi. Što se pak tiče stanovništva, oni gube nadu i bilo je nekih incidenata. Dakle, to e, stvara tu sliku e, velikih problema. E, što se tiče EUTM-a i učinka i održivosti tih snaga koje mi obučavamo kroz taj program, i tu ima nekih rasprava o kapacitetima i o opremi. Mislim da ste s time dobro upoznati jer e, sad se produljuje EUTM za još godinu dana. Prvi problem, glavni problem e, je e, zaista ogromni problemi, ali također i što se događa nakon što se obuče ti vojnici, znači te bojne se onda mog, može ih koristiti um, malijska vlada, e, mogu se mijenjati zapovjednici po političkoj liniji, znači to neće e, nužno e, dovesti do poboljšanja. što se tiče E, e kapa e, u Sahel i Mali. Ta operacija je dosta pozitivna, ima prostora za napredak, tu se obučavaju policija, žandarmerija i nacionalna garda. I naravno vidjet ćemo da tu postoje granice u okviru samog sistema ili režima činjenica da UKAP Sahel Mali može raditi na reviziji e, kurikuluma za reformu sigurnosti, ali onda u procesu zapošljavanja će doći do problema, odnosno regrutacije. Mi ne možemo nametnuti nekome da uvjet mora biti da neko zna čitati. Primjerice, to ovisi naravno o samoj zemlji i onda će to umanjiti učinak e, ove cijele operacije, odnosno misije. E, sad ću samo nešto kratko reći o minuzmi. E, možemo se vratiti na ovu prethodnu temu ako imate nekih pitanja. Minuzma je, ja mislim, jedan važni aspekt Sahela, zato što to ukazuje na to u kojoj mjeri je međunarodna zajednica tamo uključena. Dakle, to je situacija koja je slična onoj u Kongu i historijat Minuzma je vrlo interesantan zato što vidimo da regionalna organizacija ECOWAS je vjerojatno bila prva koja je e, namiravala e, intervenirati na planu sigurnosti, onda je to prešlo na razinu Afričke unije i onda na Ujedinjene narode. E, to je dosta interesantan presedan i tu imamo jednog aktera koji e, se razvija, to je jedna velika operacija koja uglavnom e, u tome sudjeluje Afrika, 75% vojnika su iz Afrike, uglavnom iz Zapadne Afrike, to za to zacijelo utječe na cijelu situaciju pozitivno ili negativno, jer tu naravno imamo i neke političke interese kod nekih od kontingenata, ali ima i nekih interesantnih stvari, primjerice e, i Kina sudjeluje e, imamo 402 e, kineska vojnika, to je veoma zanimljivo jer oni dakle sudjeluju u operaciji Ujedinjenih naroda oni sada prelaze na, e, oni bi htjeli preći na očuvanje mira i razoružanje, ali na kraju se sve svodi na zaštitu snaga. E, bilo je tu pucnjave nedavno i nekih incidenata koji ukazuju e, na to pitanje što minuzma može učiniti i na koji način se može osnažiti. 2014. bilo je najviše žrtava, 28 poginuli, 75 ranjenih, praktički svaki tjedan je došlo do napada. Nedavno, vjerojatno baš zbog toga što su pregovori trebali se nastaviti, došlo je do eh, još većeg broja napada na minuzmu. Eh, misije UN-a ne trpe često tako velike gubitke, tako da naglašavam eh, da se radi o jednoj misiji koja je relativno novije, novija. Što se pak tiče Europske unije, to je veoma važno, kao što znate, mi imamo eh, veliki kontingent iz Nizozemske, imamo eh, Švedsku koja trenutno ima razmještene snage, odnosno obavještenu i odjel u Timbuktu, imamo E, druge zemlje koje također sudjeluju, možda više simboličke, ali ipak sudjeluju. Dakle, radi se o veoma važnoj operaciji koju mislim da trebamo imati na umu, dakle da se radi o jednom važnom akteru u regiji. E, što se pak tiče preljevanja e, ovih negativnih situacija iz Libije i Nigerije, Libija je definitivno problem unutar Sahela zbog činjenice E, da je situacija nakon e, svrgavanja Gatafija dovela do osnaživanja ilegalne trgovine oružjem i tako dalje i ter, podržavanje terorizma, zatim e, Nigerija zbog Boko Harama, zato što se tamo ta cijela situacija preljeva u Niger, Sjeverni Kameron i Čad. To se utječe na Sahel i Nigerija će morati, mada nerado, ipak igrati ulogu. Što se tiče Libije, ta nestabilnost koja se možda prenosi na Egipat, Tunis i Alžir, to bi se možda moglo na neki način ograničiti. Dakle, utjecaj e, nestabilnosti Libije, e, utjecaj na destabilizacija režima u ovim drugim zemljama se može ograničiti, ali to nije slučaj u Sahelu. Zbog čega? Zbog terorizma i zbog e, ove ilegalne trgovine. Mi sada vidimo da Niger i Čad traže intervenciju UN-a u Libiji i to je nešto što Alžir primjerice ne traži. Dakle, to preljevanje iz Libije je vrlo kompleksna stvar, ali očito je da je to veoma važan dio ove slike. Madama, koja se nalazi u Nigeru u blizini granice e, Libije i Čada je dobiva na važnosti. To spominjem zbog toga što se francuske snage su tamo upravo sada uspostavile novu bazu. Ne radi se o gradu, e, nego zapravo o lokaciji, ali hoću naglasiti da će biti tu promjena u lokalnom kontekstu zbog ovih e, novih razvoja, odnosno ovih novih trendova. Imamo i ove e, nomade iz plemena Tubu koji igraju veoma važnu ulogu jer oni nadziru granice između Čada i Libije, da to tako kažemo. I oni su oni zapravo kontroliraju promet oni igraju političku ulogu i imaju eh, vrlo specifičan eh, odnos sa čadskim režimom. Tubu je tradicionalno su bili neprijatelji ovog drugog režima, tako da će tu biti tih drugih aktera i problema eh, kako se bude ta nestabilnost preljevala iz Libije. Što se pak tiče Boko Harama, mislim da Moramo to spomenuti u ovoj kratkoj prezentaciji u Sahelu. Jasno tu vidimo koliko je važna ta tema. U Djameni je bio jedan e, sastanak, e, odnosno u Nijameju, i francuski predstavnik e, je vidio kakva je situacija, no Nigerija nije sudjelovala na tom sastanku, tako da Veoma je važno vidjeti kako će se to razvijati i naglašavam e, pitanje veza između Boko Harama i terorista u Sahelu. Ovisno tome s kim razgovarate, dobit ćete drugčiju procjenu. Neki kažu da veze nisu jako snažne, mm, da oni možda mm, se čuju telefonom, da možda neki borci iz Boko Harama su prešli u Muđao koji su e, možda dobili neku obuku kako koristi YouTube, neke informacije o kalifatu, ali po drugim e, informacijama nema nikakvih veza i da su e, oni jako različiti. Dakle, da Boko Haram djeluje neovisno od Muđao i drugih terorističkih skupina, odnosno da su oni povezani sa Akmijem, odnosno da su te skupine povezane sa Akmijem, a ne sa Boko Haramom. Mislim da trebamo povjeravati ovima koji kažu da postoje te veze, dakle veze između e, Boko Harama i terorista u Sahelu, zato što je bilo nekih incidenata e, koji e, vas navedu na razmišljanje u Nigeru, primjerice imamo situaciju gdje imamo niger, nigerijske e, teroriste koji su oslobodili neke ljude iz zatvora, oslobodili su e, osoblje e, Boko Harama. Ako je muđao, dakle, oslobodio te ljude, a zatvornici su bili iz Boko Harama, ja mislim da tu postoje neke veze. I ako pogledate na onu kartu, to je samo nekoliko stotina kilometara a u tom e, dijelu e, Nigera to je dosta blizu sjevernoj Nigeriji. Dakle, e, situacija je nešto što treba dalje procjenjivati. Ono što je očito je da se Boko Haram internacionalizirao, da sad imamo čelije u Ndžameni i da onda imate Ansaru koja je jedna frakcija koje djeluju nezavisno i koje su posebno opasne te takve grupe. Naravno, e, tu e, imamo e, posljedicu toga, a to su tisuće izbjeglica koje bježe u Niger. Niger je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu i Čad također ima sada te izbjegličke logore, a to su mjesta gdje još uvijek imamo koleru. Dakle, sad nećemo se morati suočavati samo sa Boko Haramom, nego ćemo imati i cijelu tu humanitarnu krizu, um, imat ćemo poliomijelitis, koleru i tako dalje. Dakle, Niger, Čad, to je u samom srcu Sahela, znači to definitivno je dio ove naše priče. Veliko pitanje koje mi kao međunarodna zajednica moramo odgovoriti je kako procijeniti na jedan fair, korektan način e, gdje stoji e, svaki od aktera, od vlade, države i tako dalje i procijeniti s kime da surađujemo. Imamo ECOWAS, e, Imamo različite druge procese koje je između ostalog one koji sponzorira e, Afrička unija, imamo Ujedinjene narode, imamo i e, ove ključne zemlje u Sahelu, e, G5, ali s kim ćemo surađivati i koje su implikacije te suradnje? To je i dalje nešto što nećemo znati odgovoriti. I e, biti će teško sagledati implikacije surađivanja sa e, zemljama G5 e, koje vidite ovdje označene bijelom bojom i to su Mauritanija, Mali, Niger, Čadi, i Burkina Faso i ovom širom regijom koja je dio Ekovasa Znači radi se o ekonomskoj zajednici zapadnoafričkih država, ali tu nemamo Mauritaniju, Čad i Alžir. A oni su ključni, posebno Alžir je važan u ovom e, sigurnosnom aspektu. Dakle, možda bi taj e, Nuakčad proces bio dosta interesantan, on obuhvaća dane zemalja, tu je uključen i Alžir. Moja analiza je da G5 eh, je svima zapravo najdraži sugovornik. To vidim eh, u Europskoj uniji, institucijama, ali i zemljama članicama. To naravno ima implikacije po Burkinu Faso, koja u ovom momentu je u vrlo jednoj krhkoj situaciji, što možemo učiniti tamo. Eh, čak i vojska koju Burkina Faso šalje u Minuzmu je u teškoj situaciji a Burkina je veoma važna e, za e, ovo područje Sahela. Moramo dakle vidjeti koje su implikacije. U ovom slučaju možda bi možda bismo mogli e, pustiti Burkinu Faso da izađe iz svega toga, a uvesti Senegal koji bi mogao biti dosta važan u borbi protiv radikalizacije to je e, zemlja koja ima interesantno iskustvo sa reformom sigurnosnog sektora u regiji, ali Mauritanija i neke druge zemlje ne žele da oni budu dio G5. Znači što da učinimo sa zemljama koje e, su u grupi, ali zapravo nisu ili koje će biti izvan te grupe. Dakle, vidjeli smo da ta grupa tražila intervenciju u Libiji, trebamo vidjeti što to znači, hoće li one osnažiti svoje snage sigurnosti kako bi one mogle otići u Libiju ili će se raditi o nekom međunarodnom procesu, budući da je Čad trenutno u vijeću sigurnosti UN-a. Ono što hoću naglasiti je da politička situacija u svakoj od tih zemalja je vrlo krhka. Čad ima režim pod istim predsjednikom već 20 godina, Niger eh, koji ima parlament eh, odnosno skupštinu i slobodu tiska koja je vrlo dubiozne prirode. Mauritanija ima svoje vlastite probleme sa pitanjem Maroka i ulogom Maroka u regiji. Burkina Faso. Mali, počela sam prezentaciju sa, upravo sa Malijem. To je zemlja na kojoj smo se uglavnom e, tokom protekle godine, godine pol usredotočivali, a taj proces tranzicije ne znamo još kako će biti rezultat. U svakom slučaju, ta činjenica da ćemo potencijalno surađivati sa G5, da ćemo e, onda Afričku uniju i Ekovas e, gurnuti po strani, a to isto ima svoje implikacije. U svjetlu uloge Alžira koja je ključna za cijelu regiju, upravo e, se i pregovori e, sada vode u glavnom gradu Alžira iz Uagadugu su se prebacili tamo, pregovori o Maliju. Vidimo tu i druge zemlje koje nisu iz G5, e, a imamo i druge institucije kao što su Komisija za područje jezera Čad tu postoji mogućnost e, jedne regionalne snage za borbu protiv Boko Harama. Znači to su te implikacije koje koje bi, e, dakle, kada bi se previše naglasilo suradnje sa G5, onda bi postale ovakve implikacije, morali bismo to razmotriti. Što se tiče zaključaka, samo hoću reći da što se tiče Europske unije, vidjeli smo da su zemlje članice Europske unije se zaista uključile u to. Imamo regi, novi regionalni akcijski plan koji se sad upravo osmišljava, koji je veoma interesantan jer traži e, veću suradnju. No što se tiče te slike sigurnosti, možda samo ove tri točke. Kao prvo, islamistički terorizam u Africi je e, jedna nepoznanica. Ne znamo što dobivamo to kakav je to zapravo terorizam. Moram vam reći da evo ja još uvijek ne znam na šta će to izaći. Radi se o režimima, radi se o stanovništvu koje nema iskustva sa radikalizacijom, osim možda u Alžiru. I ne znamo kako će izgledati taj e, terorizam u Sahelu i vidimo da to može biti jako iznenađujuće e, po slučaju Boko Harame. Gospođo, zamolit ću vas da malo samo dođete do zaključka zato što bismo htjeli e, ostaviti zastupnicima dovoljno vremena da vam postave pitanja. Još jedan aspekt je činjenica da e, angažman Zapada je na tim klimavim nogama mi imamo saveznike među autoritarnim režimima koji su naši saveznici u borbi protiv terorizma i nastojanju da se poboljša sigurnost i to svakako ima e, implikacija e, zato što e, tu možda će onda Nigerija biti manje voljna da se bori protiv Boko Harama i moramo također vidjeti taj regionalni pristup jer za G5 eh, mi u tome vidimo regiju, ali radi se samo o bilateralnoj suradnji, a ne o pravoj regiji. Trebamo imati niža očekivanja za minuzmu i eh, druge misije u okviru zajedničke politike, raditi na tome da se eh, postigne uspjeh u Maliju, jer smo tamo jako puno toga uložili, a nismo sigurni da će doći do uspješnog ishoda i podržavati lokalne projekte, civilno društvo i trendove demokratizacije. Naglašavam to zato što smo tu u parlamentu i Europska unija može zaista dati podršku demokraciji i e, da u cijeloj toj teškoj regiji kao što je Sahel da ta ideja ipak ostane živa. Hvala. Now General um, Pierre Michel is Zahvaljujem. E, evo sada E, na ovoj prezentaciji. sada molim sljedećeg e, govornika, gospodina, odnosno generala Pirmišela da preuzme riječ. Izvolite. Bien, bonjour. <coughs> Bon, je m'appelle Pierre-Michel Joana. Dobar dan, ja sam eh, Pierre-Michel Joana. Ja sam general u mirovini, sada već 11 godina. Tako da eh, zapravo nemam nekakvih eh, zapravo velike veze sa francuskom vojskom. Dobro, radio sam e, na području Afrike i e, posebice u okviru operacije Europske unije. I zanima me pitanje posebice Sahela jer sam bio osobni predstavnik gospodina Solane za Somale 2010. i već tri godine sada radim na e, dva projekta Europske komisije. Jedan na potporu Mauritanije, e, Malija i drugih zemalja kako bi se tu uzeo u obzir probleme terorizma na učinkoviti način, a pritom se pogledale snage sigurnosti i e, pravosuđa, a također na projektu o Boko Haramu, znači na studiji koju provodimo e, kolege i ja o sekti Boko Haram na programu potpore e, vladi e, za usvajanje drugačijeg pristupa prema Bohom, Boko Haramu, a ne ono prvo pucaju, onda postavljaju pitanje. Govorit ću vam vrlo načelno i široko o Sahelu. Dakle, ovdje govorimo o e, području od do Zapadne Afrike do Somalije i ovo što već neko vrijeme sada vidimo je pojavljivanje nasilnog ekstremizma od 2005. Zatim niz etničkih ratova i državnih udara u nizu zemalja, e, puno ekstremističkog nasilja koje se pojavilo, a ne samo islamističkog nasilja. Ako pogledate tri ključna područja žarišta gdje se pojavljuje islamističko nasilje, neki, neko tih područja uključuju i dio kršćanske aktivnosti. Dobro, nije to samo salafističko ili islamističko. E, ne bih htio dati naime dojam da se radi samo o islamističkom nasilju, postoje tu i druge snage koje su uključene u ovom dijelovima Afrike. Dakle, tri ključna žarišta koje bih ovdje naglasio je ovo u Maliju, dakle, je njih u Maliju, od 2013. kao što je već rečeno. I tu imamo Akmi, i neke disidente, muđao i neki ljude iz drugih pokreta koji su također uključeni, također iz nekih tua, skupina Tuarega i oni su svi aktivni u Maliju, ali usprkos vojnih poteškoća oni još uvijek e, mogu djelovati u Meritani, Nigeriji i također vidjeli smo da su oformili novo središte na jugu Libije kojim im omogućuje povlačenje ukoliko je potrebno i povlačenje svojih snaga iz e, područja sukoba. Druga stvar e, se odnosi na Boko Haram u Nigeriji. Znači ova sekta Boko Haram u Nigeriji je druga najnasilnija i smrtonosnija teroristička organizacija nakon islamske države u Siriji i to po brojkama od početka godine mislim da su zapravo nadmašili e, i IS jer e, ako se pogledaju brojke s napada koji je izvršen prije deset dana sjeveru Nigerije, mislim da su po statistici upravo na vrhu popisa. Pokret e, Boko Haram također se proširio u tri susjedne zemlje u Kamerun prije nekoliko godina e, su naoruženi vojnici Boko Harama e, s druge strane granice u Kamerunu e, vršile otmice i vojne aktivnosti od strane Boko Harama, a na sjeveru Kameruna zapravo se vodi rat u kojoj je Boko Haram izravno uključen, ali i u Čadu također. Ima su neke kontakte sa vlastima u Čadu i Čad se koristi kao neka vrsta odmorišta za vojsku Boko Harana, kao i skladište oružja. Također su se proširili i na jugozapad Nigera. I vidjeli smo to je prošle nedelje sa velikim demonstracijama na kojima su se e, mahalo Boko Haramovim zastavama. Dakle, oni zapravo rastu u smislu svojih e, mogućnosti i sposobnosti. Dio je povezan sa etničkim vezama jer mnogi na sjeveru, ljudi na sjeveru Nigerije i u Čadu e, dolaze iz Kanboa ili Beriberi etničkih skupina. Znači, to su sve skupine koje se e, nalaze u e, te tri skupine. E, također imamo i al paravojne postrojbe već neko vrijeme koje se također šire i sada su u velikom dijelu regije. Vidimo utjecaja al i terorističke aktivnosti u u Etiopiji, Keniji, Ugandi. I Kenija ispada da je jedno od glavnih e, ključnih e, žarišta aktivnosti e, Boko Harama. Dakle, ovaj nasilni terorizam se širi. Postoje još neka druga manja žarišta koja nisu, koja ne pokreću sa ofisti Imamo i u Gandiji o, e, vojsku otpora, takozvani kršćanski pokret koji su aktivni u Središnjoj Afričkoj Republici u Kongu i za, za, zapravo ne znamo kako se uspio riješiti taj problem. E, također imamo i Ujedinjenu demokratsku frontu koja je muslimanski pokret, e, opozicijski pokret u Ugandi, e, uganski opozicijski pokret u Kongu koji se radikalizira po svojoj doktrini i u e, Središnjoj Africi i Centralnoj Africi također ekstremno nasilje u porastu, ne samo političke i vjerske prirode, nego i animističke i kršćanske pokreti koji su nedavno, mislim prekjučer, Eh, uspio hvatiti eh, francuskog humanitarnog radnika i zatim eh, neke druge muslimanske sekte. Ali ne treba tu pretjeravati s vezama između baba i njih i Boko Harama. Dakle, pitanje je jesu li ti pokreti ili ne sinhronizirani na bilo koji način. Naravno da postoje kontakti između njih, ali to je vjerojatno prirodno, mislim, e, mislim svi dolaze iz više manje šire i gledaju što jedni i drugi rade, razmjenjuju informacije na internetu i kao i bilo koja europska vojska koja bi kontaktirala sa susjednim vojskama, rade više manje isto to. Također, vidjeli smo dokaze o tome, članove Boko Harama koji su se trenirali kod Al-Shabaaba u Somaliji, neki iz drugih pokreta su utrenirani kod Akima, nekad e, provode zajedničke operacije, Boko Haram i Mujao nekada e, surađuju. Ali ne znam, može li se iz toga zaključiti da postoji ključna radikalna islamistički, salamistički, salafistički pokret kojemu je cilj kontrolirati cijelo područje od Maloritanije do Somalije i koji se žele povezati sa onim što se događa na sjeveru Afrike i na sjeveru istoka, e, na sjeveru e, i mislim da to možda nije ipak e, zaključak koji se može povući. Ali se jedno vrijedi pogledati političku i religioznu motivaciju, vjersku motivaciju koja stoji u pozadini tih pokreta rekao bih bar da kod radikalnog islamičkog pokreta u Maliju, e, Nigeriji i Somaliji postoji neka zajednička tematika, zajednički teren. Pokušat ću reći, odnosno sumarizirati što bi to bilo i kako one opravdavaju svoje aktivnosti. Oni dakle po e, populaciji kažu da od neovisnosti pokušavaju imitirati zapadnjake i pod njihovim usmjerenjem Ehm, vlada takva takozvana demokracija koji su dali, dakle dali su vlast e, korumpiranim lakejima e, koje su ih opljačkali e, i idući u zapadnjačke škole populacija je, tako im je rečeno da su išli tamo ne bili poboljšali svoju sudbinu, a eto kako im završava E, sudbina znači, kćeri im postaju prostitutke, a svi su nezaposleni i ono što im govori e, Boko Haram i Al-Shabaab je da svoju djecu trebaju slati u islamske škole, a ne u zapadnjačke škole, a možda neće time biti bogati, ali bar će ravno u raj. Možda je to pojednostavljeno rečeno, ali to je upravo ono što ljudi e, vide kad s njima razgovarate. A to su obično ljudi koji baš nemaju previše e, političkog ili vjerskog uvida, ali su jednostavno e, uvjereni ovim e, simplificiranim objašnjenjem islamističkog pokreta. To ne znači doduše da su ovi pobunjenici politički ili vjerski pokreti koji imaju samo te ciljeve. Oni naravno iznose takva mišljenja koja su koja se onda ukorjenjuju u populaciji. I svakako postoji uvijek i poslovna strana svega kao i kod svakih e, pomljeničkih pokreta i to je isto tako i kao sa događanjima u Europi. E, čuo sam da su to i pokreti zapravo organizirani kriminalci koji iskorištavaju situaciju kako bi se dočepali novca. Mislim, ne treba pasti, zapasti u krivo razmišljanje da je to njihov jedini interes, naime postoje dvije e, strane medalje uvijek. Od veljače 2013. Evo samo da provjerim brojke. Dakle, od 2013 ali on, oprostite nisam uspio pronaći statistiku u svojim papirima, ali evo je ovako samo e, koliko se sjećam, više od stotinu samoubilačkih napada provedeno je od strane e, ljudi koji su se e, raznijeli većinom u Maliju i nekoliko u Nigeru, ali uglavnom su bili fokusirani, dakle, ovi samoubilački napadi u Maliju. Znači to je broj ljudi koji e, je počinio samobojstvo e, na taj način u tom području. Otprilike 40 u Nigeriji i od 2014. nakon osmice 200 e, škol, on, djevojčica iz škole u Nigeri. također su se i neke žene raznjele u tom području. Ne kažem da postoji izravna veza između toga, ali jedan stručnjak s kojim sam razgovarao je to naznačio. A u Somali je također bilo isto e, par desetaka ili e, bar desetak e, samoublačkih napada. Dobro, nikad nisam vidio oružanog, naoružanog pljačkaša koji se raznio ispred banke u pokušaju pljačke banke Dakle, trebate se ipak zapitati zbog toga što je stotine, stinjak ljudi bilo voljno raznijeti se i možda će ih se još stotinjak u sljedećih godina e, to će činiti. Znači radi se o velikoj količini indoktrinacije i ispiranja mozga da ljudi e, doista budu voljni raznijeti se ako doista vjeruju da je to vrijedno učiniti. Dobro, možda je, su se neki slučajno raznijeli dok su transportirali eksploziv. Dakle, to je sve što trebamo uzeti u obzir u našem pristupu, pogledati ideološke isto faktore, ali i ovaj kriminalni element koji je uključen ovdje. I također trebamo pokušati e, se pozabaviti problemom lošeg upravljanja, što često znači da države nisu u stanju sa problemom izaći učinkovito na kraj, a naravno ima i problem sa potrebama populacije koje treba zadovoljiti i Također, treba vidjeti neke od tih napada kao ishod socijalnog okruženja protiv kojega su mnogi, kojega su mnogi protivnici u tom okruženju. Znači, može li ima sve zauzdati kako bi se to borilo protiv toga? Mislim, neki se jednostavno ne žele s tim suočiti i čini mi se da postoje četiri problema s kojima se treba posebice pozabaviti prvi, onaj koji mi se čini najključnijim i najurgentnim je da se ovdje poduzme sigurnosni i vojni pristup i možda sam krivo, ali svejedno mislim da da u borbi protiv terorizma upotreba bespilotnih letovica dronova bi mogla to produljiti na 20 ili 30 godina, tako da mi se ne čini da je to prava strategija. Znači ako se ne uključi rješavanje ova sljedeća tih problema o kojima ću govoriti. Dakle, glavni zadatak je nešto što ću, o čemu ću reći nešto na kraju. Dakle, druga stvar je da trebamo pokušati E, suzbiti političku i ideološku motivaciju tih e, vjerskih pokreta u e, subsaharskoj Africi. Znam da to nije nikakva novost, nego je pitanje kako to učiniti, kako to provesti. Ove države imaju sustav vlade i upravljanja koji su kopirani od prethodnih, od ranijih kolonijalnih vlasti, kazani E, zakon u Maliju i drugdje su kopije francuskog kaznenog zakona i ti sustavi zapravo nisu prilagođeni načinu na koji ljudi žele ondje živjeti. E, u e, prošlosti sam obučavao suce u Maliju i kada recimo sudac Visokog suda iz prizivnog suda u Parizu predaje ljudima ili pokušava e, naučiti ljude ili prenijeti e, znanja o tome kako e, se boriti protiv pranja novca ili, pokaz, ili ljude da otkuda im novac. neki od tih sudaca se slažu s time, naravno, ali kažu da je doista iznimno teško zatražiti ovo opravdanje gdje 85 e, ljudi radi u crnoj ekonomiji i nema nikakvog traga prihodu ili novca. Dakle, govori se o korupciji, dobro, mi to zovemo korupcija, ali mi imamo sustave koji se isto tako e, bave nepotizmom, e, obiteljskim vezama i tako dalje, jer ne postoji socijalni sustav koji bi se brinuo za djecu ili mlade koji su lošem ili očenom položaju, tako da njihov e, društveni sustav je u tom pogledu drugačiji. Dakle, to su duboki problemi kojima se treba pozabaviti. Nadalje, e, tu trebamo, mi imamo i probleme vjerske religije, radikalizacije u većinskim muslimanskoj zemlji, zemljama. E, naime, Mauritanija je službeno muslimanska republika Somalija, to nije rekla, ali jedina vjera jest muslimanska onda, dakle islam. Dakle, ova cijela ideja sekularnosti kao što ju mi razumijemo zapravo se ne može primijeniti u tim zemljama. Čak i ako one nisu izravno jasno rekla da su one islamske države, u tim je zemljama e, vjera, religija je vrlo važna i to treba uzeti u obzir kada govorimo o tome kako treba upravljati tim zemljama. Na primjer, e, Mali ima visoki islamsko vijeće koje vodi e, Mahmud Digao e, koji podupire sadašnjeg predsjednika. Ako on je blokirao sve pokušaje reformiranja obiteljskog zakonika jer on ide protiv vjerskih uvjerenja e, islamski, islamske populacije u zemlji. Dakle, to su stvari koje moramo uzeti u obzir, a i oni koji vode zemlju. Dakle, Niger je sekularna zemlja, u teoriji barem, ali obzirom da vjera igra važnu ulogu u političkom životu, ondje ne može se samo e, tako otpustiti. E, također tamo imate devet saveznih država na sjeveru koje službeno primjenjuju širijatsko pravo, e, jednu vrstu širijatskog prava i neki imaju, jedne tri države imaju više sekularnu vrstu širijatskog prava. Postoje neke varijacije, ali sve su više manje islamske države svejedno. Znači te E, Vjerske aspekte treba biti uzeti u obzir i moramo nekako doći do neke strategije za borbu protiv radikalizacije, ali to treba i oni učiniti. Ne znam kako bismo mi mogli provoditi od ovuda radikalizacijske strategije ondje. Govorio sam o potrebama za reformom vlada, ali mislim da je najvažnije pitanje ipak pitanje obrazovanja. Dakle, ako pogledate E, e, salafističke e, nasilne skupine koje obrazovanje usklađuju sa Kuranom ili onim što se događalo u vrijeme Muhameda i vidimo što je najveća opasnost. Najveća opasnost je pomlade u zemlji. Naime, u ovom trenutku vidimo da je sve više i više mladih koji su obrazovani u recimo što bi nazvali modernim školama odlaze u ta, iz takvih škola e, u e, škole koje se vode po Kuranu e, i tamo su zapravo imaju više utjecaja na njih takve škole od recimo sofističkih vjerskih vođa. Znači vlade moraju nekako pokušati pridobiti ponovno te mlade i obrazovati ih na odgovarajući način jer salafističke škole ih ne uče baš previše toga nego izučavaju napamet e, kuran i onda ih regrutiraju izravno za svoje e, nasilne pokrete. Dakle, morat ćemo tu uložiti puno napora i to ne govorimo o intelektualnom naporu, nego financijskom naporu Naime, u nekim od tih zemalja školovanje se je omogućeno samo 30% djece. E, znači, te zemlje moraju povećati broj djece koje se uopće školuju, u ruralnim područjima i trebaju se poticati roditelji uopće da šalju djecu u školu. I zapravo djeci treba dati ih neku hranu kad idu u školu. E, postoje zapadnjačke nevladine udruge koje daju financiranje za učitelje i za obroke u školi. I to pokazuje određene rezultate i također kompenziraju obitelji E, financijski time što šalju dijete u školu ili time što je poslao dijete u školu obitelj gubi novac koje bi dijete e, moglo svojim radom zaraditi ili sam rad koji dijete nije uložilo obitelji. Dakle, radi se zapravo o pitanju, e, financijskom pitanju, znači jedan euro po danu, ako to pomnožite sa brojem djece, uključene djece, dobit ćete E, bit će nešto što je 4 do pet puta veće od obrazovnog budžeta tih zemalja. Znači ne smijemo previdjeti važnost e, obrazovanja i to nam jednostavno neće, e, bez toga jednostavno nećemo moći savladati ove obskrantističke snage u ovom zemljama. Problem je naravno kakvu strategiju e, upotrijebiti, tko treba upotrijebiti takvu strategiju. Naravno to bi trebale biti dotične zemlje koje, e, koje su tamo, mislim iz Europe smo predaleko i ne mislim da je to naša uloga da to činimo. Ono što pak e, možemo učiniti je pomoći im e, možda da se pozabavimo sa sigurnosnim poteškoćama s kojima se suočavaju jer oni sami za to nemaju resursa. Također potrebna nam je jedna sveobuhvatna strategija, ali, ali propisno e, ciljana strategija i partnerska uloga u borbi protiv radikalnog islama. Znači sve to e, treba imati na umu kada ćemo dizajnirati kako će se to operacije provoditi ondje od strane europskih država ili druge. Također se moramo odmaknuti od predložbe da postoji samo jedan skup vrijednosti koji se lako može prenijeti E, u druge zemlje pod izlikom evo mi dajemo financiranje pa evo i ovo. Neću sada ulaziti u detalje svega toga, ali to o tome treba porazmisliti, a treba porazmisliti i o tome zašto najvažniji aspekt o kojem obično razmišljamo je financiranje, a ne e, koliko smo e, doista učinkoviti na dijelu s time. Također moramo uzeti u obzir kompleksitet problema, kulturološke implikacije u dotičnim zemljama. I mislim, kao što sam već rekao, da upravo uključene zemlje bi se trebale u prvim redovima e, uključiti u e, ovo trebali bismo e, osigurati da one preuzmu vodeću ulogu u tome kako bi zajednički napori bili što učinkovitiji mogu biti. Onda ako pogledamo samo e, geografsku situaciju, potrebno je definirati gdje i kako će se provoditi razne operacije. I ovdje mislim da e, naši afrički prijatelji imaju puno odgovornosti za to jer oni znaju točno gdje treba e, ciljati e, aktivnosti kako bi se e, one, kako bi bile što je učinkovitije moguće. Znači moramo napraviti jedan plan kampanja, izraditi pažljivu ravnotežu između radnih aktivnosti koje treba provesti, a ovisno o lokalnim situacijama. Ali svakako moramo pridobiti povjerenje ljudi, jer to je ključno. Oni, dakle, moraju pridobiti povjerenje svojih građana. Dakle, sve je to nešto što je prilično dugoročno i za što treba puno vremena. I morat ćemo tu pokazati i puno fleksibilnosti i također e, više e, odgovornosti i od, i od strane afričkih zemalja s kojima smo u partnerskom odnosu ali to će sve potrajati, a dok, se mi, dok mi pokušavamo nešto učiniti, moglo bi doći do još mnogo žrtava. A sada vrlo kratko, gospodin Šadek iz Jesa. Hvala vam. Ja neću tako dugo govoriti. Reći ću vam samo nekoliko opaski o odabranim temama. Prije svega, želim reći da smo sada dobili uvid u cijelu problematiku, a izlaganje je bilo uvjerljivo i iscrpno. Što se tiče Sahela, mi govorimo o 60% ljudi e, koji e, kada dolaze do Lampeduze prošli su kroz e, saharski pojas. Još jednu stvar želim podcrtati, a to je ključna važnost Južne Libije. Kao što je već rečeno, lideri u Južnoj regiji nam već neko vrijeme od kada je došlo do pada režima u Libiji ponavljaju jedno te isto i od kada se suočavaju sa plaćenicima u subsaharskoj regiji. Nedavno je upućen poziv za međunarodnom intervencijom kako bi se taj problem riješio, a to je problem koji na vrlo istaknut način utječe na cijelu regiju ispod Sahare. Tamo se odvijaju edukacije za teroriste. Što se tiče E, mirovnog procesa na Maliju još nismo ostvarili sve ciljeve. Sljedeći krug e, će biti sredinom veljače. Tamo se već neke skupine ljudi nalaze, a biti će prisutni i dužnosnici s Malija. Još uvijek nemamo potvrđen datum kada će to biti, ali nadamo se da bi to bilo e, sredinom veljače situacija na terenu se značajno pogoršava iz dana u dan i tenzije su sve više i više. Mm, postoji potreba za velikom i opsežnom intervencijom, a do jedne i došlo kako bi se riješila prijetnja u mjestu koje se zove Bagankort. Prema tome na terenu je stanje vrlo intenzivno. I sada su ulozi sve viši i viši. Krenut ćemo sa sljedećim krugom pregovora, a bojimo se da postoji manjak e, voljnosti za angažmanom u pregovorima od strane različitih e, stranaka u procesu. Što se tiče cijele regije. Ako ste vidjeli fotografije iz Južnog Nigera, onda možete vidjeti da je na, samim, eh, na samom pragu eh, Nigera već postoji prisustvo Boku Harama. Jednako tako nalaze se u, eh, u vrlo uskoj blizini uz rijeku i to bi moglo utjecati na situaciju. Još da vam kažem nešto, mnoge zemlje regije spremne su na suradnju s nama. To su zemlje koje su um, partnerski nastrojene prema nama u svijetlu različitih strategija, strategija protiv krijumčarenja, uh, trgovanja ljudima i tako dalje. Sa najnovijim uh, protestima vezanim uz Charlie Hebdo od prije nekoliko dana, E, došlo je do vrlo snažne opozicije tom pokretu u Nigeru. Vlade na tome području također se suočavaju sa očitom opozicijom širom svojih zemalja. Isto tako postavljaju im se pitanja zašto se postavljaju prema zapadu na određeni način. To bi moglo postati važno pitanje ukoliko se politička klima i nadalje nastavi mijenjati u tome smjeru. I za kraj bih još rekao ovo. E, sigurnost je, baš kao što je kolega rekao, preduvjet za razvoj bilo koje vrste. Moramo raditi i na obrazovanju, u tom ste smislu potpunosti u pravu. A što se tiče populacije, govorimo o 3,9 posto um, um, stanovništva koje se osposobljava, a trebalo bi imati još 3000 škola više uh, kako bi se moglo pružiti obrazovanje svima kojima je to potrebno. Prema tome postoji potreba za resursima i za financijskom potporom i zbog toga je potpora izvana jako važna. Eto, ja bih sada stao, a ako imate konkretna pitanja u regionalnom planu djelovanja, ja sam tu i mogu vam odgovoriti. Svakako, a sada dajem riječ gospodinu Danžonu iz EPP-a. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala vam svima, svim govornicima i svima koji su izlagali. Sada imamo uvid u e, širinu i dubinu problema i u zemljopisnom i sadržajnom smislu. Ovdje se radi o cijelom nizu otvorenih pitanja, prije svega o sigurnosnom pitanju koje je prvi izazov koji nam pada na pamet, a u stvari je opipljiv jer posljedice toga trpimo stalno. Osim e, tog pitanja otvorili ste i druga važna pitanja kao što je obrazovanje. Obrazovanje je dugotrajan problem jer bez pravog obrazovanja ostale mjere neće polučiti učinak. I sada se nameće pitanje što mi kao EU možemo učiniti. U siječnju smo 2015. godine i proteklo je gotovo četiri godine od kada je Europska unija osvojila svoju strategiju za razvoj i sigurnost u području Sahela. Ja sam sretan što se ovaj pod odbor pokazao kao jedan od rijetkih foruma u kojemu pratimo stanje u Sahelu i u kojemu postupamo nakon što nešto saznamo. Međutim, prošle su četiri godine od strategije i sada moramo postaviti pitanje što je s provedbom, dokle smo dospjeli tijekom 2014. i francuske ofenzive na Maliju, svi su se nekako probudili i počeli ponovno razgovarati o Sahelu. Međutim, mnogo toga smo pisali, ali ništa u praksi nismo napravili. Gdje smo danas? Što smo ostvarili? To je ono što se trebamo zapitati. Mislim da na objektivan i kritičan način mogu sada reći sljedeće. Što se tiče rezultata, mislim da trebamo biti odgovorni i iskreni, a vi kao treća strana možete biti upravo to. Što se tiče provedbe, došlo je do zastoja, možda postoje za to opravdani razlozi. Znam da je došlo do kašnjenja, znam da je došlo do toga da se problem u međuvremenu proširio, to sve moramo uzeti u obzir i ne možemo sve riješiti preko noći, ali mi sada govorimo o razdoblju od četiri godine i trebali smo učiniti više. A druga stvar koju želim reći je da smo imali odvojne misije u sklopu ZSOP-a. Mali, Niger, Znam da ste mnogi od vas bili uključeni na terenu i u novim misijama, ali koliko su te misije bile relevantne? Što mislite, jesmo li u stvari riješili ono što je trebalo riješiti u tim situacijama? Vi, gospodine generale, imate bogato iskustvo koje ste stekli tijekom godina ako sam dobro shvatio, još uvijek radite u sklopu programa Europske komisije. Radi se o programima koji nude savjete, pomoć, smjernice institucijama u tim zemljama. Međutim, to su programi koji spadaju i u našu zajedničku e, sigurnosnu i obrambenu politiku. To mi se čini zanimljivim, jer je ZSOP sada sve više vezan uz programe osposobljavanja i informiranja. Njih e, vode stručnjaci, oni jesu zanimljivi i korisni, ali u stvari je u srži svega sljedeće do toga dolazi tek nakon terenskih programa u kojima se radi sa zajednicama i drugih programa i misija za potporu i pomoć. Pa se sada postavlja pitanje da li imamo preveliku dozu preklapanja zato što imamo različite misije koje sve postavljaju isti cilj, a koja od njih e, u stvari ostvaruje ciljeve. Jesu li sve one korisne? Možda vi smatrate da su sve korisne, ali ja ću vam reći što ja mislim o tome. Govorim sada o rogu Afrike. Imamo cijeli niz različitih misija, inicijativa, akcija, vojne prirode, civilne prirode i tako dalje. Mislim da je to previše, previše aktivnosti koje se sve bave jednom te istom stvari. Hvala. Hvala. Gospodin Tanak, izvjestitelj za ljudska prava e, o regiji Sahel. E, ja se nisam bavio samo pitanjima ljudskih prava, nego sam izvještavao o Sahelu općenito, a u to su e, bile uključena i područja Južne e, Sahare. Ranije sam radio i na pitanjima roga Afrike. Jedna od E, intervencija bavila se i somalskim alšabavom i tako dalje, kriminalom, krijumčarenjem ljudi, oružja, džihadistima, teroristima koji se povezuju, e, njihovom suradnjom od obale do obale i tako dalje. Imam jedno pitanje. U prethodnim misijama za osposobljavanje u recimo u Gandi je došlo do odljeva ljudi koje smo mi osposobili, a oni su otišli u Al-Shabaab. Ja sam se sa e, sastao sa jednim generalom u Ujedinjenom kraljevstvu i tamo su mi rekli da su oni u stvari osposobili neke od sada najboljih ljudi u e, režimu, e, bilo da je to šerijatski ili sarasarija i tako dalje. Postavlja se sada pitanje do koje mjere, nadajmo se ograničene, smo imali iskustva sa EUCAP-om i e, ostalim misijama u Maliju jer e, nas e, sadašnji trendovi zabrinjavaju. Mislim da je kolega iz Francuske rekao nešto o tome kako bismo se trebali pozabaviti i pitanjima e, vjerske prirode u tim zemljama. Moram reći da sam u tom pogledu vrlo skeptičan. Ja sam upoznat sa situacijom u primjerice Bangladešu, Mandrasu, u Turskoj i tako dalje. Tamo smo vidjeli da E, su postojale škole, e, recimo jedna od kojih je educirala i e, gospodina Erdogana, a koje na kraju završe tako da u sekularnim zemljama u stvari stvaraju islamiste i time pretvaraju zemlju u islamističku državu. Eto, o tome treba razmišljati kada govorimo o obrazovanju u tim zemljama i manjku obrazovanja u tim zemljama. A sada nešto o Somalilandu. To je nešto što se još nije spominjalo u kontekstu Somalije, a na tome bismo trebali raditi i u Europi i od strane SAD-a. Isto vrijedi i za rog Afrike. Prošle godine sam se um, našao na jednom sastanku u uh, Minhenu o sigurnosti i tamo je bio gospodin Anžel kao gost. On je rekao da prema njegovoj procjeni jedna trećina financija za Boko Haram dolazi iz inozemstva, iako nije bio siguran odakle. Eto, to je dokaz da postoje međunarodne veze džihadističkih skupina. Ne znam odakle dolazi taj novac, ali ne samo iz Nigerije, sigurno. A što se tiče sredstava naših poreznih obveznika čije i novci onda završavaju tim zemljama, to je pitanje koje otvara e, i pitanje ovih vjerskih problema. Kada se radi E, o e, edukaciji znam da se sredstva utrošilo na edukaciju šerijatskih sudija. Mislim da zaista nije u redu da mi novac poreznih poreznika trošimo za to. Što se tiče šerijatskog e, prava u najčišćoj formi. Ono kada se primjenjuje dovodi do javnih pogubljenja, kršenja ženskih prava i tako dalje i tako dalje. Meni se zaista ne sviđa da bi se tako nešto financiralo, a očito da su se ljudi na e, vodećim mjestima oko toga složili i mi sada to radimo. Mislim da na ovaj način ne možemo raditi u budućnosti, niti je to rješenje. Još je jedna stvar zanimljiva. Samo je Mauritanija islamistička republika, netko je rekao, a ostale su zemlje u Sahelu u stvari sekularne države. Pa gledajte, mnogi politički vođe e, stalno ponavljaju da religija nema veze sa E, terorizmom. Da li bismo se mi trebali onda baviti pitanjem e, vjere ili ne? Ne možemo mi povezivati islam sa terorizmom, jer ako kažemo da je islamizam problem, onda je očito ta vjera nešto što smatramo problematičkim u smislu terorista. Ne možemo tvrditi i jedno i drugo. Hvala. Neki su predstavnici pod odbora nedavno posjetili Mali. Imamo izvješće koje je tajništvu nedavno predano. Možda se ne slažemo o svim točkama u tom izvješću, ali je izvješće zaista iscrpno, pa bih sada dala riječ gospodinu Naru, koji je izvješće sastavio, ali molim vas da govorite kratko. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo moramo si postaviti ovo pitanje kako je moguće da taj e, relativistički islam se pretvorio u nekim dijelovima u džihadistički islam znači među tuarezima i drugim arapskim plemenima prije nije bilo tog radikalizma. A drugo pitanje gospodarski sustavi i politički sustavi u Saheli su e, propali zbog e, toga što se desilo u povijesti dijelom zbog e, trgovine drogom koja je vrlo profitabilna. Ako pogledate naše tradicionalne sugovornike koji su bili relevantni vođe, to su oni koji kontroliraju tu trgovinu i oni imaju novac i imaju moć. Kao što ste rekli, ja sam posjetio Mali, išao sam tamo i gledao sam kako e, gledao sam te neke vježbe e, malijske vojske i onda me je šokiralo kad sam vidio kakva je situacija na terenu. Šokiralo me i ovo sa Boko Haramom. i Hoćete da Boko Haram e, se sad pretvara iz nečega što je nerelevantno, neka vrsta pokreta otpora, e, pretvaraju se sada u, odnosno ono što su oni prije bili, to je bilo nešto slično onom e, pokretu otpora gospodina Boga u Ugandi, a sada postaju sve relevantniji čimbenik. Stvarnost je da postoji ta veoma korumpirane, to korumpirano tijelo, a to je upravo nigerijska vojska. I e, onaj poluotok e, na e, jezeru Čad je najgore mjesto gdje možete poslati vojsku je zato što tamo se, da tamo se ne mogu niti povući. Kao što je spomenuo general i kao što je spomenula španjolska stručnjakinja, tamo je trgovina oružjem i drogom prisutna i samo se Francuzi protiv toga bore eh, kroz ovu operaciju Barkan. Mi svi govorimo o solidarnosti i samo se Francuzi eh, zaista na terenu bore protiv toga, znači retorika nije dovoljna. Imamo sve te europske izbjeglice u Europi. Imamo te terorističke skupine koje su dovele do toga i koje su pobile sve te ljude. I tu se bijeli životi mijenjaju za smrti crnaca. Što se tiče ove operacije EUTM u Maliju koju sam ja išao nadgledati, to je veoma e, čudna operacija, e, konfuzna je i difuzna. Tamo se obučavaju vojnici. General Joana zna da ako se želite braniti u pustinji, morate se braniti po dubini zemljišta. A negdje imate perimetar, odnosno bazu, kružnu bazu od 400 kilometara. Ja sam bio dopisnik iz ratova i upoznat sam veoma dobro sa zapadnom Saharom. E, izvještavao sam e, sa terena, bio sam s jedinicama čatske vojske, pobunjenika, polisarija i stvarno je nevjerojatno da se te ljude obučava statičkom ratovanju i defenzivi i oni se ne mogu braniti ako se povlače ili ako napreduju, vi ih trenirate da umru, poginu. I e, malijska vojska može funkcionirati samo na razini e, desetina. Časnici imaju preferirani, prefer, oni su privilegirani, osjećaju se superiorni vojnicima kada se kada su se morali boriti u Kidalu, tamo je bio e, jedan e, ojačani, jedna ojačana bojna i oni su pobjegli pred e, snagama koje su bile tri put slabije od njih i morali su se povući u sjedište UN-a u Minuzmi odnosno minuzme. Dakle, nemaju dobru opremu i borbena skupina koriste zastarjelo oružje, oružje tipa BM20. Znači, radi se o statičnim, a ne mobilnim jedinicama. To je sve paradoksalno. Oni se obučavaju da koriste oružje koje nemaju. Radi se o nesmrtonosnom oružju. Dakle, ta sredstva nisu ubojna, jer ako oni imaju ta, to oružje, e, odnosno nitko ne zna e, gdje idu novci za kupovinu oružja, Radi se o virtualnoj obuci jer novci se troše na korumpirane načine da se kupi helikopter za predsjednika. Dakle, kako je korist od takve obuke ako se te ljude ne nauče kako da koriste oružje, kako da ga napune, kako da pucaju, kako da ga očiste. Ako to usporedite sa zapadnoevropskim vojskama i vojnicima. Ako ti vojnici dobiju šatore, svi znamo da vojnici ne mogu funkcioniraju ako imaju šatore. Ako imate taj harmatan ili hamsen, te vjetrove, onda su šatori beskorisni. I logistika je također pretjerana. uglavnom možete pročitati što smo napisali u našem pisanom izvješću. Imate 12 tjedana obuke, možete li bojnu obučiti u 12 tjedana, možete ako imate odgovarajuću strukturu oružanih snaga sa francuskim, njemačkim vojnicima, talijanskim vojnicima, španjolskim vojnicima, možete to učiniti jer oni su već prošli kroz ovu osnovnu obuku. A u 12 tjedana je to veoma teško učiniti ako oni nemaju tu osnovnu obuku. Ne možete nepostojeću vojsku u 12, dakle vojsku koja se e, sastoji od vojnika sa juga koji smatraju da su sjevernjaci ekstremisti i uopće ne žele raditi s njima, ne žele poginuti za njih. I sad hoćete u 12 tjedana njih pretvoriti u bojnu. I mi smo tako sofisticirani, tako profinjeni, mada znamo da naši vojnici su obučeni, ali oni ne mogu vidjeti što se događa, što rade vojnici na terenu. Kako možete nadzirati e, jedno, jedno desetinu ili vod ili satniju na terenu ako e, oni, ti ljudi ne znaju šta rade. E, vojnici bi htjeli preuzeti te rizik, ali političari kažu ne, znači te bojne će biti posve neučinkovite i imate e, period e, dodatne obuke od šest tjedana koje se zasniva na tim posebnim rodovima. Mi smo rekli šaljemo 210, 600. están en su casa. To znači e, ti ljudi, ti gubici uopće nisu pretrpljeni u borbama, nego su naprosto ti ljudi pobjegli. To su ljudi iz pozadine. To je stvarno totalna budalaština i mogli bi se kad to ne bi bilo tragično. Njemački inženjerci su otišli u e, malijsku vojsku. Oni su bili tamo da ih obuče kako da forsiraju riječi, rijeku. A imate samo jednu e, rijeku u Maliju, imate e, skele, dvije skele i tri mosta. Svim tim potpuno e, dominira, odnosno to kontrolira e, francuska vojska. Teroristi Akmija ne idu niti blizu, zato što znaju da će francuska vojska e, poduzeti odmazdu. Znači, zašto te vojne jedinice bi trebali uopće podučavati kako se forsira rijeka, kad će oni se boriti u planinama ili u pustinji. Borit će se protiv Tuarega, dakle kad ne bi bilo tako smiješno plakali bismo se zato što te ljude obučavamo, oni se neće moći braniti. I ta situacija ne može ostati takva. E, ispričavam se, ali stvarno sam indigniran svime time. I e, svi koji su vidjeli rat ga mrze, siguran sam da i general ga mrzi. Svi smo tu politički korektni, zato što mi ne želimo dati e, ubojno, ubojna sredstva toj vojsci, mi ih ne obučavamo za ofenzivno djelovanje, ali oni ne mogu funkcionirati bez, ako se ne kreću. Dakle, ne smijete biti statički. Dakle, mi ćemo se tu politički upucati u stopalo, zato što ako ti malijski vojnici poginu, za to će biti krivi oni koji su ih obučili, Europa, a ne itko drugi, to nam oni svi govore i u određenoj mjeri su i u pravu. Znači ne može ova situacija tako e, dalje funkcionirati e, bez nekakve kritične reakcije, zato što će doći do smrti, pogibije tih e, malijskih vojnika. Dakle, kao prvo, ne možemo francusko ostaviti na cjedilu da oni to sami rade. Francuzi e, imaju žrtve zato što su jedini koji su tamo prisutni, a mi evropljani trebamo raditi zajedno. Trebamo surađivati sa lokalnim akterima, lokalnim vlastima, moramo im dati odgovarajuću opremu i obuku koja im je potrebna ovo izvješće gospođe Barrios, e, ona je tu spomenula da vojnici Minuzme e, djeluju u granicama koje imaju. To je zaista patetično, ali tamo gdje Minuzma djeluje, teroristi to e, uopće podržavaju, oni nemaju nikakve želje okupirati to područje. Čadska vojska ne e, djeluje u skladu sa poveljom UN-a. Francuska vojska naravno zna da ako se hoće braniti mora djelovati po dubini zemljišta i to će i učiniti. Čadski vojnici ovdje pogibaju. Dakle, vidjet ćemo kako će oni reagirati. Mrs. Ana Gomes. Hvala gospođa Ana Gomez. Zahvaljujem Javieru na ovome što vam je on rekao, što je s nama podijelio. I htjela bih naglasiti ovaj njegov zaključak. On tu zapravo e, denuncira činjenicu da tu nema dovoljno Europe. On traži više zajedničke obrambeno sigurnosne politike i drago mi je da je on rekao da je on zaista bio užasnut svime time. Ja sam također bila užasnuta time da je Europska unija čekala tako dugo. Nakon što je usvojena e, sigurnosna strategija za Mali, čekali su dvije godine da se pridruže Francuskoj koja je već tamo bila aktivna i to se nastavlja i zbog toga se suočavamo sa ovom strašnom e, strašnim kontraproduktivnim posljedicama koje su opasne po nas, opasne po naše stanovništvo a za misiju, ali to je također predstavlja i opasnost po stanovništvo Malija koje mi želimo dati podršku. E, samo hoću reći da naš javno mnjenje e, shvaća da nam je potrebna sigurnost i obrana u Europi, dakle da granica između unutarnje i vanjske sigurnosti se briše da opasnosti protiv kojih se borimo, protiv kojih bi se trebali boriti u Maliju, su opasnosti koje nadilaze granice Malija i koje su prisutne tu i koje nas ugrožavaju ovdje i ugrožavaju naše interese u regiji. Maliju i šire od Malija. Dakle, sada nije vrijeme da zemlje članice pokušavaju e, zavarati javnost e, nekim glupostima e, kao što su evidencije imena putnika, jer to neće promijeniti ništa, neće riješiti problem. I još jednom naglašavam, ja nisam protiv PNR-a ako će biti zaštita privatnosti na mjestu. I mi moramo to prihvatiti za kako bismo uredili to područje, imamo 15 evidencija sad, ali gospođo, nećemo sad razgovarati o PNR-ima. Da, ali mi moramo uložiti u ove misije e, zajedničke politike, kao što je ova u Maliju, trebaju imati odgovarajuću strukturu i sredstva kako bi, kao što je naglasio e, Arnaud Donjand, sa dugoročnim tim nekim planovima, kako bi se riješili ti problemi koje moramo riješiti. Hvala. Gospodin Schaffhauser. Merci, euh, madame la présidente. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih najprije nešto rekao o općim ciljevima koje smo zacrtali. Pocrtali smo obrazovanje i upravljanje a to uključuje i vjerske i političke ciljeve što je otvoreno za raspravu. Sada nešto o upravljanju. Ja sam bio među onima koji su zagovarali e, suradnju u Francuskoj i Europi. Prije nego što sam postao zastupnik ovdje, ja sam i radio u EU instituciji za suradnju i razvoj. Surađivali smo sa stotinjak škola u sklopu različitih projekata promicanja dobrog upravljanja i upravljanja na lokalnoj razini. Mogu vam reći da govorimo o vrlo dugoročnim ciljevima s kojima nema jamstva uspješnih rezultata. i ono što kad kada napravimo, a ima dobre rezultate, samo padne u vodu, što nas vraća na prvi cilj, a to je prisutnost na terenu i prisutnost u vojnom smislu. To bi trebao biti naš prvi cilj. Ostale ciljeve ne bismo trebali e, zaboraviti, ali prije svega imamo vojni cilj. Zaista mi je bilo drago čuti ono što je gospodin Martins rekao. To su bile stvari koje svi mi sa terena jako dobro znamo. Prema tome, moramo biti uz one koji rade na ostvarenju cilju, cilja i trebamo prestati proizvoditi programe kojima se samo pravimo da nešto radimo. ja poznajem ljude koji su na čelu tih programa i u stvari samo iz cijele situacije žele izvući novac. Iz lokalne situacije izvlače novac. Mislim da je ono što je sada potrebno to da o svemu progovorimo otvoreno i da budemo otvoreni prema tome da to saslušamo. Ako nismo otvoreni e, tome da druge saslušamo, onda kao što je rekao gospodin Martins nećemo biti niti uspješni u suradnji. Hvala. Hvala svim govornicima na ovoj analizi. Analize smatram vrlo zanimljivima, a zahvaljujem i prethodnim govornicima koji su doprinijeli svemu što o ovome znamo. Dali su nam nove informacije sa terena. Sada bih kratko nešto rekao o korijenima i o preduvjetima zbog kojih je došlo do terorističkih napada i sukoba na koje ste se svi referirali. Bilo da se radi o teroristima, gerilcima ili nečemu sličnome svi ti ljudi trebaju i novce, i oružje, i vojnike. Jedino tako bilo što mogu obaviti. A ja vam sada postavljam pitanje. Što bismo mi trebali napraviti kako bismo riješili um, E, problem Perzijskog zaljeva i područja u drugim dijelovima svijeta u kojima se financira i podupire rad terorista koji regije destabiliziraju kako bi poboljšali svoj položaj. Zbog toga dolazi do vrlo složenih i dugoročno neodrživih situacija. osobno smatram da čak i kada hvalimo neke zemlje koje interveniraju, u stvari time ne činimo dovoljno. Što se tiče krijumčarenja oružja, sjetimo se Libije. Libija je gotovo pa skladište za oružje. Postoje bunkeri širom te zemlje, e, dupkom puni različite opreme i oružja. Imaju više oružja, no što imaju vojnika. Na jugu Libije imamo vrlo poroznu granicu, mogao bih gotovo reći nepostojeću granicu. Sada me zanima koji bi to EU program mogao zaustaviti krijumčarenje oružjem i konačno zaustaviti resurse koji stalno dotječu u ruke terorističkih organizacija. Mi smo govorili već o nepotizmu, kronizmu, korupciji i slično, ali ja bih tomu dodao još nešto. Moramo se zapitati na koji način ove organizacije uspijevaju biti sve veće i veće i privlačiti stalno nove članove iz redova lokalnog stanovništva. Mislim da je to zbog jada i siromaštva i zato bih to dodao na popis problema koje moramo riješiti. Ako netko živi u kontekstu u kojemu njegov život ne vrijedi baš mnogo, lakše mu je ući u ovakvu organizaciju. Na taj način je i tim organizacijama lakše novačiti novo članstvo, tako da ih zavaravaju, obećavaju im raj ili bolji život ili pak nude novac putem kriminalnih aktivnosti. Zaista je točno da moramo zauzeti jedan obrambeni stav u vojnom smislu, ali isto tako je točno da ćemo bez široke strategije i bez bavljenja sa problemom lokalnog stanovništva biti u problemu. Nećemo moći riješiti probleme lokalnog stanovništva i nećemo baš daleko niti moći dospjeti. Hvala. A sada rasprave. Ja bih rekla nekoliko riječi o onome što je rekla zastupnica Ana Gomeš. Izvješće gospodina Narca je teško zanemariti. Ono jest zanimljivo i moramo ga uzeti u obzir iako se radi o osobnom stavu. Dopustite mi da kažem nešto o rješenju ove situacije. Rješenje nije jednostavno, jednoznačno dodijeliti još sredstava i riješiti time sve. Mogla bih vam u tom smislu dati jedan primjer iz Poljske. Moja stranka je u Poljskoj, koja je stranka ljudi koji realistično gledaju na EU odlučila poslati trupe ne samo u nama bliske zemlje, već i u Afriku i ostale dijelove svijeta. To je Poljska napravila jer je bio upućen otvoren poziv od strane Francuske. I to smo redovito činili. Bilo je tu a, mnogo ljudi koji su bili entuzijasti za Europu, ali su bili protiv slanja poljskih trupa na teren po svijetu. Prema tome, stvari nisu tako jednostavne. Ne može se sa više Europe sve riješiti. Niti se može samo novcima pokriti troškove i trupe poslati van zemlje, odnosno van EU-a. U ovo doba tako visokih tenzija to ne bi ni doprinjelo našoj zajedničkoj sigurnosnoj politici. A sada bih predala riječ našim panelistima, gospodine generale Joana, izvolite. Puno vam hvala. otvoren je niz pitanja. Mislim da smo sada u jednoj nadravnoj situaciji. Ja u Europi radim već deset godina, radio sam na reformi sigurnosnog sustava, bio na nebrojenom broju sastanaka, surađivao sa gospodinom Solanom, a sada radim i na drugim temama. Saslušao sam vaše e, primjedbe, a ja o ovoj temi govorim već dulje vremena. Ne znam međutim tko će donijeti konačnu odluku o tome kako ćemo dalje postupati. Nisam niti siguran da možemo odluku donijeti u ovom europskom parlamentu i Europski parlament je izgubljen u smislu da ne zna što bi e, učinio. Možda nam samo Bog može pomoći i ponuditi rješenje. Žao mi je što to moram reći tako. Mnogi ljudi su pokušavali na određeni način reagirati, ali eto, imamo cijeli niz ljudi, savjetnika, ljudi koji rade na politikama, ljudi koji rade na terenu, u bolnicama, među trupama i tako dalje. Imamo i generale koji se pokušavaju nositi sa svime na terenu i ne žele rješavati probleme sa vladama u zemljama iz kojih dolaze. A isto tako kada je riječ o misijama, o njima se odlučuje na visokim razinama i vrlo su kompleksne. Mi koji radimo na terenu želimo znati e, što treba činiti, ali isto tako radimo samo u okviru sredstava i resursa koje imamo. Ne možete učiniti nemoguće, morate imati prave alate kojima ćete moći riješiti problem pred sobom. Eto, to sam htio reći, a onda ću se vratiti na pitanja. Hvala. Sudjelovao sam i u ratu u Čadu. Bio sam u redovima francuske vojske i imali smo šatore, balem je bilo hlada. A sada pitanje za gospodina Danžona. Što se tiče suradnje, koordiniranja, nastojanja i sl. Moja misija u Sahelu je podržavala antiterorističku kampanju. Da vam pojednostavnim. Radi se o pokušaju da se pomogne trijema državama da uspostave strukture s kojima će se nositi sa nastalom situacijom. Dakle, u Europi imamo posebnu jedinicu e, policijske naravi, istražnu jedinicu i e, jedinicu za osposobljavanje i policije i e, sudova i svih stručnjaka koji se bave temom terorizma. Međutim, Problem je taj da kad neki predmeti završe pred sudom, nitko ne shvaća da se radi o terorizmu i tu nastanu problemi. Hoću reći da moramo sve misije i nastojanja uspostaviti kako treba. Drugi nam je cilj da tri države o kojima je riječ bolje surađuju kako bi prikupljale i razmenjivale informacije. Zatim imamo i ICAP misiju u Nigeru moramo se usuglasiti i ne smijemo potaknuti još jedan rat. Mi smo rješenje našli. Naglasak smo stavili na aspekt suzbijanja terorizma, iako je bilo i drugih tema koje je trebalo riješiti. Nakon toga imamo i misiju na Maliju Mislim da je konačna odluka donesena jučer, iako se na svemu radilo dugi niz mjeseci. Dobili smo upute o tome kako ne smije biti nadmetanja niti preklapanja među različitim aktivnostima na terenu. Ono što se ispostavilo kao problem je sljedeće. U tim državama je borba protiv terorizma u stvari nešto čime se bavi osobljem koje je zaposleno u vojsci, barem 80%, i time se priča komplicira. Ako ne surađujete sa vojnim snagama, onda ćete promašiti svoj cilj. Ja sam spreman na suradnju sa vojnim snagama u tim državama i njih e, poštujem. Nije tamo takav kaos kakav si zamišljate. Rekli smo nešto o Nigeru, a sada nešto o Maliju. U Maliju smo dosta toga postukli, postigli na području pravosuđa. Stvari nisu tako loše kako mislite. Imamo sada još jedan cilj a radi se o tome da trebamo raditi na jačanju država G5 i na novoj sigurnosnoj strategiji koja će biti struktura na temelju koje ćemo sve države okupiti kako bi zajednički razmišljale o problemima koje dijele i osmislile zajedničke strukture rješenja i postupke kojima će to riješiti. Mi smo radili na ovome prvome, a sada ćemo proširiti svoj pristup i osim navedenih država uključiti Burkinu Faso i Čad. srećom svi pred sobom imamo isti izazov, pa ćemo prvo krenuti od eh, G5 i nadamo se da će eh, države eh, nastaviti sa uspješnim radom. Eto, dotle smo dospjeli trebamo osigurati i dosljednost. Međutim, problem je da se misije ZSOP-a stvaraju i zamišljaju, osmišljavaju ovdje u Briselu. Strukturirane su i fiksirane, ali katkada ne odgovaraju realnoj situaciji na terenu. Nikad nitko nije osmislio unaprijed misiju koja bi odgovarala svemu na terenu. Ona se tijekom provedbe mora prilagođavati i moramo imati ljude koji su sposobni da upravo to učine. Moramo ponovno razgovarati i o ciljevima, a oni ljudi koji su prisutni na terenu moraju imati dostatno resursa ili ih moći na dostatan način iskoristiti kako bi polučili željeni učinak. Jedini način da to postignemo je da imamo projekte kao one koje financira Europska komisija a radi se o projektima gdje ljudi širom Europe bivaju na raspolaganju na poziv i sudjeluju u radu sa ljudima na terenu i tako im pomažu. Ali to je nešto što moramo na usklađen način provesti kroz sve misije. U ovom trenutku ja se ovime ne bavim, ali mislim da bi na tome trebalo poraditi i sve to skupa poboljšati a sada nešto o tome da mi osposobljavamo ljude koji onda pređu u redove neprijatelja. Nisam baš siguran da je tomu tako, ali ne bi me iznenadilo ako zaista jest. Možda je u nekim državama to teško izbjeći. Kada je riječ o pristupu religijama i o vjerskom aspektu vezanom uz sve ove probleme. Postoji problem vezan uz prisutnost islama u tim državama. Jedna je studija proučila stanje u Kamerunu, Čadu, Nigeriji, Nigeru i tako dalje, odnosno u zemljama oko Nigerije. Tamo smo razgovarali sa ljudima koji su predstavnici islamskih organizacija, sa svećenicima i slično u oči nam je iskočila prije svega jedna činjenica, a to je da vođe islamskih zajednica kao što su imami, u stvari predstavljaju ljude koji stalno govore o tome kako su marginalizirani i kako ih se isključuje. To je nešto što traje već 30 godina. Sada imamo novu generaciju imama koji su završili učilišne studije u arapskim zemljama poput Egipta, Sudana i Saudijske Arabije. To su ljudi koji su visoko obrazovani, ali imaju i e, dubok uvid u vjerska pitanja. Govore samo arapski jezik, što cijelu priču dodatno komplicira. Vraćaju se sa salafističkim pristupom, religiji, što u stvari samo po sebi nije zločin. Ljudi mogu biti fundamentalisti bez da krenu sa terorističkim djelovanjem. Međutim, ono što je problem je to da su ti mladi ljudi uvjereni da bi trebali učiniti još nešto, napraviti još jedan korak naprijed. Ne smatraju da bi trebali biti u mogućnosti živjeti bok uz bok s ljudima druge vjere. Zbog toga se izoliraju. Oni smatraju da tako piše u Kuranu i da to trebaju napraviti i ne samo to, već da trebaju i protjerati ostale ljude oko sebe. Neki kažu da se tu ništa ne može, da su to mladi ljudi, mladi ljudi koji imaju mnogo novaca, koje financiraju Katar, različite organizacije iz regije i da na taj način te organizacije putem obrazovnih institucija pripremaju ljude za svoje redove. A oni nakon toga putem um, svojih um, džamija e, šire tu ideologiju i tu se ne može napraviti ništa. Drugi nemaju resursa. I čini se da samo moraju gledati kako gube ljude iz svoje zajednice i ne mogu ih zadržati. Radi se o vrlo kompleksnom procesu koji niti sam ne razumijem, a radimo na ovoj temi već dugi niz godina. Mislim da bi lokalne vlasti trebale u tome pripomoći, da bi se trebale uključiti tradicionalni vođe koji su oduvijek pružali smjernice svojim ljudima iz lokalne zajednice. To i dalje rade, ali danas su to mladi ljudi koji u stvari šire propagandu o tome se već pišu knjige jer se to tako odvija već 30 godina. Postoji jedna knjiga o obnovljenom islamu u Africi. Knjiga je objavljena prije 7 ili 8 godina, mogu vam dati točan naslov ako vas zanima. A u toj knjizi je sve jako dobro objašnjeno. Ako lokalne vlasti smatraju da bi po ovom pitanju trebalo nešto učiniti, onda se trebaju pokrenuti. Ako musliman odabere jedan put umjesto drugoga lokalne bi vlasti trebale e, u tom pogledu nešto učiniti. Lokalne vlasti su te koje o toj situaciji trebaju promišljati. Osvrnimo se sada na Mauritaniju. Otprilike deset godina vlasti na, u Mauritaniji se bore sa radikalnim islamom i rješavaju neobične načine putem zatvaranja u zatvore i tako dalje. Ali kada malo e, detaljnije pogledate, od 2005. godine u toj zemlji nije došlo do terorističkog napada. To je jedina zemlja koja se na neki način uspjela tome oduprijeti. Oni su možda poduzeli drakonske mjere i malo su prerigorozni, ali eto, pred nama su ti podaci. Situacijom se nekako mora upravljati, a oni su tako riješili situaciju u kojoj su se našli. I to je ključni prioritet kojim se bave, ne bave se ostalim pitanjima. Prema tome, kako je islam postao džihadski islam? govorimo o 30 godina um, obnavljanja islama i sada se sve češće radi o manjku tolerancije. U uh, Nigeriji sada se um, muslimani u stvari javljaju kao zajednica koja također trpi posljedice djelovanja Boku Harama, ne samo kršćani. Hvala, zamolila bih vas e, da zaključite. Što se tiče pružanja opreme malijskoj vojsci. Nažalost je to jedina vojska koja nema dovoljno oružja, a nalazi se u području sa toliko oružja. Hvala. Doktor Barjas. I, uh, uh, agree with. Slažem se sa Mustafom na onom što je rekao i ono što, dakle, evo što ste rekli e, i samo bih e, možda dodala dvije ili tri riječi o oružju samom. Naime, e, ove skupno Maliju se neće razoružati, znači to je sve povezano i s ovim pitanjem od kuda dolazi sve to oružje i trgovine oružjem. Ali moramo pogledati lokalni kontekst. Dakle, Boko Haram nije daleko od Libije, pa libijsko oružje bi moglo dolaziti tamo, ali ne treba zapravo. Oni samo odu u nigerijskoj vojsci i opljačkaju ih i otkuda im oruše. Ili u Čadu, mislim u Čad od drugih e, pobunjenika gdje možete lokalno nabaviti oružje. oružje. Također, moramo znati da je ovo e, ista linija koja u raznim fazama ide od pobunjeništva do vojske. Znači, Zapravo imamo tu cijelu trgovinu koja ide iz legalnog u nelegalni smjer ili nelegalnog u legalni smjer. Ako pogledate nabavu e, za vojsku u Nigeru, to je <laughs> najprofitabilnija tržište nabave na svijetu i svi to znaju. I pogledajte tko dobiva ugovore i pogledajte e, čije, e, ljude čija imena imamo za trgovinu oružja na sjeveru. Vidjet ćete to puno sličnosti. Dakle, lokalni kontekst daje nam niz odgovora e, koje se tu zapitamo. Pitamo. Znači, evo samo zaključno o instrumentima Europske unije provedbi strategije, onaj prvi komentar. Jer želim biti optimistična i reći da strategija za Sahel nije samo komad papira koji nije služio ničemu, ali istina je da rezultati implementacija još uvijek e, imaju puno manevarskog prostora prije nego što bi se mogli nazvati uspjehom. Ali mislim da kad bi trebala e, posebno, to istaknuti, posebno istaknuti jednu stvar, to je uloga izaslanstava. U proteklih par godina ili u protekloj samo godini vidjela se velika promjena uloge ovih izaslanstava. Znači, međutim, baš kod e, sigurnosnih snaga izaslanstva imaju najmanje snaga, ali su sve važnije i važnije, posebice u Maliju. Delegacija Europske unije u Maliju, Europske unije u Maliju, ako pogledate, doista postaje važan dionik na tržištu. I to je velika promjena i to je neupitno. Dakle, Europska unija postane dionik u regiji gdje je samo Francuska bila dionik. I druge države članice igraju svoju ulogu. Danska, Poljska, Mnoge druge zemlje članice e, imaju, igraju svoju ulogu ovdje na terenu. Dakle, mislim da e, e, sada imamo veću mogućnost nego u prošlosti kad smo imali u prošlosti Kongo. A sada imamo mali ili separatori za Europsku uniju. I generalno također ima iskustvo iz Konga. Ali ja znam, tamo smo možda propustili priliku u Kongu jer u 10-20 možda godina e, nakon e, konteksta Mobutua vidjeli smo vrlo malo napretka. Jesmo li mi europljani propustili priliku Kongo gdje smo intervenirali u razvoju s nizom instrumenata? To, to je drugo pitanje za drugo vrijeme, ali pitanje Malija i Sahela je sada e, jedan novi laboratorij za aktivnosti Europske unije i na vama je koji ste izravni dionici da to sada Eh, odvedete eh, odavde do uspjeha. Zahvaljujem. Eh, evo, završno, predstavnik službe za vanjsko djelovanje, izvolite. Zahvaljujem, ja ću evo samo vrlo kratko, jer mnogo komentara već učinjeno napravljeno. Ali ako mogu se nadovezati na ono što je rekao general, jedna od stvari koje je rekao E, koji je također bio na terenu u nekim od tih zemalja. Znači, pitanje ovih korištenja ovih instrumenta je vrlo kompleksno i odlučiti opće koje je potrebno uskladiti napore. Svaki instrument koji se koristi ima svoje za i protiv i argumentaciju i vjerojatno ste se vi u to usredotočili. Um, Gospođa Berjas, E, I također tu treba uskladiti pitanje financiranja. Naime, postoje oni koji mogu dati opremu nekim dijelovima snaga i logistiku, ali kada govorimo o CSDP-u ovdje je proračun puno ograničeni Znači sve to treba uzeti u obzir i povezati zajedno tako da jedno nadopunjuje drugo. Ali kao što smo čuli, tu postoje e, granice borbe protiv terorizma i ilegalne trgovine oružjem i drugime. Dakle, ako pogledamo regiju Sahare i e, na sjeveru tih zemalja, mislim, tamo postoje vojske, ali pitanje je naravno koji instrument ovdje koristiti, kako ih poveza, povezati i kako ih financirati. Znači još jednom, zemlje članice ovdje trebaju dati neke financijske doprinose. Vidjeli smo, na primjer, Francuska e, ulaže puno napora, ali postoje druge opcije. I mislim da bi neki drugi također mogli reći nešto o tome. Evo, zahvaljujem, došli smo do kraja ove točke dnevnog reda. Zahvaljujem svim našim panelistima, znači na njihovim zanimljivim e, doprinosima i prezentacijama i svakako da ćemo to iskoristiti tijekom naših e, redovnih sastanaka, ne samo na saslušanju kao danas. Dakle, e, u svakom slučaju rado ćemo vam se obratiti za danje vaše mišljenje, ali još jednom vam zahvaljujem.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 Ladies and gentlemen, please be seated. We start the next Dame i gospodo, molim sjednite. Evo krećemo odmah sa sljedećom točkom dnevnog reda. Thank you. The next point of our agenda Sljedeća točka našeg dnevnog reda, a i posljednja točka našeg današnjeg dnevnog reda, je javno saslušanje na temu novih sigurnosnih izazova na Arktiku. Odlučili smo ovu vrlo kompleksnu temu sagledati sa europskog gledišta i pogledati koje, e, koje je tu područje u kojem Europska unija može djelovati. Svakako je Europski parlament bio aktivno uključen e, u to pitanje i u tom pogledu već godinama. Ali prije svega dopustite da pozdravim e, naše govornike naše paneliste koji dolaze iz Finske i tu Finska, ali na različiti način. Gospodin Juha Jokela je viši analist, analitičar e, SS-a i također je stručnjak s visokim iskustvom u mnogim područjima, uključujući i e, zajedničke operacije, e, posebice zajedničke operacije koje su se provodile s Poljskom. Ali isto tako sa golemim iskustvom na Zapadnom Balkanu gdje je zapovjedao na Pomorskoj akademiji u svojoj domovini u Finskoj. Dakle, prvo dajem reč gospodinu Jokeli, a onda e, kapitanu Martinu i nakon toga ću otvoriti opću raspravu. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem na ovoj prilici da dođem k vama i da danas razgovaramo o razvoju sigurnosnih e, e, izazova na Arktiku. Nedavno sam e, se priključio Europskom institutu za sigurnosne studije E, kako bih radio na ovom projektu za Arctic i evo ovo što ću danas govoriti uglavnom je temeljeno na pripremnom radu koje sam izvao za ovaj projekt. što mi je e, drago da znate da uza sve e, to sigurnosne situacije na jugu istoku Europske unije postoji interes i za razvoj događanja na dalekom sjeveru. Dakle, kao što ću reći u svojoj prezentaciji, ove različite e, dimenzije e, vanjskog djelovanja Europske unije svakako su međusobno povezane. Evo usredotočiti ću se na nedavne sigurnosne i političke razvoje na Arktiku i identificirati ću neke od pokretača sadašnjih trendova. I to prvo ću govoriti o regionalnoj stabilnosti i potencijal za konflikt i onda ću i odsrtati neke preostale izazove a, e, te e, razvoje e, sigurnosnih političkih događanja. A kolege Sinske će govoriti više o sigurnosnim pitanjima i vojnim pitanjima u području Arktika. Dakle, ovaj potencijal, niski potencijal za konflikt u Arktiku. E, stabilnost i suradnja na Artiku je nešto o čemu su govorili stručnjaci i donostelji politika već niz godina. 2007. E, e, potez Rusije da stavi zastavu na sjeverni pol svakako je nešto što je dospjelo u novine, kasniji su razvoji pokazali sve veću suradnju i voljnost na rješavanje, za rješavanje problema na Artiku, a nedavni primjer je rješenje teritorijalne spora između Ruske Rusije i Norveške u 2011. Postoje mnogi ključni pokretači stabilnosti i suradnje na Artiku. E, ali postoje zajednički izazovi tu, naravno klimatske promjene, okolišni problemi, socioekonomski problemi povezani sa brzom transformacijom koje dijele sve arktičke zemlje i dionici u tim zemljama. Svakako postoje zajednički interesi. E, realizacija ekonomskog potencijala, e, nafta, plin, mineralni resursi kao i brže transportni putevi zahtijevaju specifična znanja i skupe tehnologije koje promiču suradnju i pozivaju na stabilno investicijsko okruženje. I treće, Arktik nije terra nullius ničija zemlja, nego e, teritoriji Arktika jasno su razmičeni i označeni, te postoje okviri upravljanja kako bi se riješili sporovi ako bi se pojavili između NATO članica. E, takvih teritorijalnih rasprava vrlo malo i niske su razine tenzija između članica NATO-a koje e, se zapravo ne čine stvarnim sigurnosnim izazovima. Postoje neki novi sporovi e, povezanim sa širenjem kontinentalnih ploča i ekonomskih zona je nešto što će riješiti UNCLOS sustav Konvencije Ujedinjenih naroda za pravo mora i čak i Sjedinjene države koje nisu stranka ove konvencije je e, de facto priznala e, kao i druge arktičke obale države su E, potvrdile svoju, e, svoje poštivanje konvencije. Ovi e, okviri za upravljanje, aranžmani za upravljanje ne uključuju zapravo sigurnosna i vojna pitanja, ali suradnja se je i na ta područja prelila u određenoj mjeri. Postoje neke zajedničke vježbe i zajedničko sastanci vojnog osoblja i postoje neke praktične poticaje za to, naprimjer povezane sa pomorskom sigurnošću, e, službama potrage i spašavanja na moru, te područja gdje suradnja je potrebna i gdje se smatra da je u interesu različitih zemalja. Također postoje neke političke poticaje, takozvani džentlmenski sporazum, odnosno da širenje vojne moći treba biti proporcionalno teritorijalnim i strateškim e, interesima e, Arktičke regije dotične zemlje, a ide ovdje da se izbjegne sigurnosna dilema ten e, utrka u naoružanju na Arktiku. Međutim, nedavna analiza od 2012. koju odradio SIPRI sada se trenutno to revidira i ažurjavaju ti podaci, pokazuju da važnost ove regije raste, a to je također odraženo u nedavnim vojnim e, događanjima. E, Norveška, Danska, zbog Grenada i Kanada su provodile neke manevre u regiji, ali e, najveći razvoj dogodili se u Rusiji i to upravo zbog strateške važnosti e, ruske sjeverne flote e, gdje je također smješten, e, Smješten njihova nuklearna balistička podmorska podmornička flota, a i također zbog važnosti oni offshore ugljikohidrata i njihovih zaliha u ruskom Arktiku za Rusiju. Dakle, upravo to e, je ono što nedavne analize ukazuju kao potencijal za konflikt na Artiku. E, moj argument je da su to sve relevantne stvari, ali da je još prerano za procijeniti da li je to doista stvarni izazov stabilnosti i suradnju u Artiku. E, također je važno reći da sadašnji razvoj događanja, događanja je uzrokovan ili u velikoj mjeri e, upravo oblikovan e, razvojem na Arktiku i izvan Arktika, a posebice kriza u Ukrajini i tenzije između Rusije i Zapada. Dakle, prvo EU i US e, sankcije prema Rusiji također utječu na projekte Rusije u Arktiku gdje su neki naftni projekti zaustavljeni. I E, moguće je da će se sankcije za afričke projekte temeljiti na procjeni da su one e, blaže i da nisu e, velika prijetnja i problem Rusi, ali ipak šalju jasnu poruku o tome koji je trošak sudjelovanja u Rusiji, ruske sudjelovanja u Ukrajini. Ali dobro, ovdje neću govoriti o učinku sankcija na Rusiji, ali ipak Rusija je zbog sankcija navela da će ona ipak morati sama nastaviti radove na Arktiku, time što će sama morati razviti potrebne tehnologije i sposobnosti, a to će pak e, e, povećati rizike za okoliš, na primjer, i e, održivi ekonomski razvoj općenito u Arktiku, a imati i sigurnosne implikacije. Također političkih e, učinaka i implikacija. Naime, jer će se ispriječiti e, i ispriječiti raniju suradnju koja se njegovala u regiji Arktika. E, nije sigurno koliko će Rusiji trebati da razvije ove tehnologije, Međutim, Rusija jedno trenutno pokušava diversificirati svoje energetska partnerstva, e, uglavnom s Kinom. Kineski financijski resursi e, mogli bi biti e, ključni za ruske aspiracije u provođenju arktičke strategije i razvoju tehnologije i infrastruktura. Ako se to dogodi, kineski interesi u Arktiku također mogli bi rasti. I također e, treba reći da e, vjerojatno strategije, ruske strategije za Arktik i kineskog interesa u potpori e, su nešto što bi trebalo kritički razmotriti i procijeniti. Arktičko istraživanje nastaje trenutno ekonomski jedva da je ekonomski profitabilno zbog investicije u nove i skupe tehnologije i projekte, stoga je već dovedeno u pitanje i prije nego što je nedavno pala cijena nafte. Stručnjaci za energiju kažu da bi Rusiji bilo bolje da se razvija tehnologije i projekte za daljnju eksploataciju takozvanih smeđih ili presušenih e, naftnih polja gdje već postoji infrastruktura u Sibiru. Sibiru. To nas e, vodi do E, sljedećeg velikog ekstraktičkog trenda koji utječe na Arktik, a to su fluktuacije globalnog tržišta energije. Ključni pokretači e, iza ovog trenda trenutno su nekonvencionalna revolucija ugljikohidrata, dakle e, plin iz škriljevca i također zaokret prema obnovljivim izvorima energije i to bi moglo dovesti u određene mjere u pitanje ekonomski potencijal arktičke nafte i plina, ali ne zna se kako će to imati utjecaj na političke i sigurnosne implikacije. Dva glavna proizvođača u toj regiji, Rusija i Norveška, e, u velikoj su mjeri predani eksploataciji i istraživanju na Arktiku, a njihove dugoročne kalkulacije e, idu za dugoročnim profitom a to bi se moglo reći da će možda ipak e, biti usmjereno na profit. Osim toga, Danska je također rekla da će proširiti svoje projekte u Arktičkoj regiji što se tiče nafte i plina. A i Greenland isto tako e, je govorio o sjevernom e, polu gdje se ne zna kakav je točno ekonomski potencijal te regije u budućnosti što pokazuje da geopolitička važnost ove regije ne opada i da je upravo suprotno istina. Dakle, danske, danske namjere nisu nikoga iznenadile, jer je to povezano s ratifikacijom e, konvencije o pravu mora u Danskoj e, i e, upravo zbog toga je to bilo očekivano, ali nije bilo očekivano da će doći u ovom opsegu i ovaj će proces se nastaviti jer Rusija očekuje da će e, e, dalje davati dokaze da ona već ranije zatražila i položila prava na toku čime je postoje suparnik Danskoj i još postoje onda i Kanada koja je mogla isto također imati interesa e, za to područje Arktika. To znači da ovaj proces unutar Ujedinjenih naroda će biti prilično dugoročan. E, neće biti e, zapravo e, odluka o tome, ali preporuke, ali zato će biti preporuke povezane sa znanstvenim dokazima, a nakon bilateralnih rasprava sa dotičnim uključenim zemljama, a te, te bilateralni razgovori bi mogli još podulje potrajati, možda u roku od 20 godina, prije nego što se riješe ove teritorijalne pretenzije i sporovi te e, polaganje prava na određene teritorije. Znači tu ostaje važno pitanje e, okvira za suradnje koji su relevantni za Arktik. E, sustav sustavu a UNCLOS i e, Međunarodna organizacija, pomorska organizacija, Arktičko vijeće i vijeće e, Eurobalance, na primjer. Jesu li sadašnji okviri dovoljno učinkoviti, dovoljno kredibilni da daju prihvatljive rješenja za e, ove sporove koji su na pomolu ili će se ključni igrači okrenuti drugim vrstama alata kako bi osigurali svoje interese kao što su geopolitičke igre ili projekcija moći uključujući i vojnu moć. Dakle, evo, dame i gospodo, ovime vam zahvaljujem. Hvala, a sada kapetan Maritmo. Da, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, moja tema je razvoj pomorskih kapaciteta na Arktiku. Kao prvo zahvaljujem vam što ste organizirali jednu raspravu o tome. Ja sam Sakari Maritimo i ja sam e, pomorski kapetan i radim u Finskom ministarstvu obrane. Nedavno sam postao predsjednik novog projektnog tima e, Europske unije e, koji se upravo bavi razvojem tih pomorskih kapaciteta. Prije nego što smo uopće pokrenuli svoj tim, Prvo e, smo morali razmotriti cijelu tu temu i vidjeti kako se e, vidi uloga Europske unije u Arktiku. 2013. je jedna skupina stručnjaka, uključujući admirale, razmatrala tu temu i oni su rekli koji su pomorski problemi sa stanovišta ratne mornarice. I tu stoji da postoje velike rupe u kapacitetima kako civilnim tako vojnim Europska unija na Arktiku. To naravno vrijedi za cijeli Arktik, eh, a vrijedi i za treće zemlje. Vidjeli ste ovo izvješće iz 2012. ali ono je još uvijek relevantno. Zemlje koje namjeravaju eh, djelovati na Arktiku moraju razviti svoje kapacitete, no, kao što smo već čuli, Rusija je nedavno počela osnaživati svoje vojne kapacitete u, na Arktiku u praksi razvojem zapovjedne strukture i oružanih snaga. SAD, e, njihova ratna mornarica, je također objavila e, jedan plan rada do 2030. za razvoj njihovih kapaciteta u arktičkom krugu. Isto se radi o praktičnim stvarima. Mnoge više sektorske studije ukazuju e, da e, rastu na prema rast interesa za Arktik. Zašto je Arktik važan za Europsku uniju? E, taj interes je sada velika i još će i rasti. sigurnosna strategija, pomorska sigurnost, integrirana pomorska politika – i zajednička komunikacija iz 2012. službe za vanjsko djelovanje i komisije pokazuje da se ide u tom smjeru. Nazočnost Europske unije e, u Arktiku se može se manifestira kroz sjeverne dijelove Finske, Švedske i Danske, odnosno Grenalda i Norveška i e, Island su bliski partneri Europske unije. E, pomorska sigurnosna strategija iz 2014. ukazuje na opasnosti uključujući i korištenje sile protiv e, zemalja članica, njihovih gospodarskih interesa, kaznena dijela, terorizam, širenje oružja i ekološki rizik. E, to vrijedi i za Arktik. Kao što smo rekli u ovom dokumentu koji su e, napravili stručnjaci, e, pokreće se tu ona klauzula solidarnosti iz osnivačkog ugovora. Dakle, uloga Europske unije će vjerojatno biti da daje podršku zemljama članicama ako dođe do ikakvih sporova oko suverenosti i da se brine da se poštuju standardi zaštite okoliša, prava e, autohtonih e, stanovnika i tako dalje na tom području. Što se tiče pomorskih kapaciteta, sveobuhvatni pristup e, je pristup koji, za koji se odlučila Europska unija na planu e, sigurnosti i na sjeveru su vojni kapaciteti e, na raspolaganju e, kao podrška civilnim operacijama u okviru ZSOP-a. Dakle, vojna podrška ne znači militarizaciju, to su naglasili ti stručnjaci. Dakle, vojska samo pomaže u rješavanju problema do kojih može doći na Arktiku. Arktik je veoma zahtjevno područje, za provođenje e, operacija. I tu ima mnogo kritičnih područja gdje se trebaju razvijati kapaciteti, znači moramo imati informacije o e, vremenu, meteorološke informacije, geografske informacije, nemamo dovoljno pouzdanih e, zemljovida, nemamo komunikacijskih sustava, nemamo nadzor, odnosno sustav praćenja nemamo dovoljno sredstava za operacije spašavanja i pronalaženja. Nemamo e, niti e, kapaciteta da se brinemo za ekološke katastrofe kao što su nuklearne nesreće ili izljevanje nafte. Nemamo niti dovoljno bolničkih kapaciteta. Dakle, svrha ovog našeg projekta da se razmotre rizici na Arktiku i da se vide koje kapacitete treba razviti da se to riješi. Znači, radi se o svim područjima, e, zračnom prostoru, kopnu, svemiru i na pomorskom području i ako pogledamo koji su kapaciteti sada na raspolaganju, vidimo koje su te rupe i onda vidimo može li se išta tu riješiti u privatnom sektoru. Kao što pokazuje ovo što sam sad rekao, e, veoma će biti teško e, pokrpati te rupe. No, ipak u ovom momentu se proučava e, nekoliko tih rupa. Multinacionalne organizacije sudjeluju u tome zajedno sa Europskom unijom i već postoji nekoliko rješenja. Finska ima e, dosta e, može ponuditi rješenja za brodogradnju u arktičkom krugu, kako za civilne, tako i za vojne e, potrebe. I imamo različite projekte, između ostaloga i kroz Europsku obrambenu agenciju, gdje se razvija sustav praćenja nadzora na Arktiku. Ovaj popis također pokazuje kako e, svi ti kapaciteti će imati dvojnu namjenu, znači civilnu i vojnu. I to također naglašava taj sveobuhvatni pristup. Nijedna zemlja članica može platiti sama to, ne može se to priuštiti. I zbog toga provođenje ove inicijative za pooling i podjelu e, troškova i e, opterećenja će biti veoma važna. Ali tu možemo uključiti i druge zemlje i organizacije. Rečeno je da je održavanje mira, e, da to nije posao vojnika, da samo vojnici to mogu učiniti. To isto vrijedi i za sigurnost i zaštitu u arktičkom krugu. To je ogromno područje sa teškim uvjetima, to treba posebnu obuku, procedure, materijal, e, materijalno-tehnička sredstva i opremu. I vojska tu zaista može puno toga e, doprinijeti kako bi to arktičko područje bilo sigurnije nego što je sada. Hvala vam na interesu i rado ću saslušati vaše primjedbe i odgovoriti na vaša pitanja. Thank you, certainly. Now I will open the floor. E, hvala i sada otvaramo raspravu. Prije toga ću ja postaviti jedno pitanje e, i jednom i drugom govorniku. Možete li nam nešto reći o tome što se događa trenutno u ovom vijeću za suradnju na Arktiku. Što će se desiti pod predsjedavanjem Kanade, koliko sam ja shvatila? Imamo taj krug eh, promatrača koji je proširen nedavno i koji su forumi za suradnju? A sada dajem riječ gospodinu Gelleru. Da, hvala gospodo na ove vaše prezentaciji. Ja sam bio aktivni izvjestitelj e, u zadnjem sazivu parlamenta i napravili smo jedno kom, zaista sveobuhvatno izvješće. Vi ste spomenuli e, mnogo, odnosno sva e, pitanja koja su relevantna za naš odnos prema Arktiku, tako da možemo raditi na temelju toga. Što se tiče sigurnosti, dakle izvješće je napisano 2011. Izvješće je bilo relativno kratko u tom smislu da smo mi rekli da se nadamo da suradnja između priobalnih zemalja i drugih zainteresiranih eh, zemalja će prevladati i da nećemo e, vidjeti, da neće se Arktik pretvoriti u još jedno područje gdje će doći do utrke o naoružavanju. Kao što ste vi e, rekli e, s punim pravom, vidimo neke reperkusije ovog povećanja tenzija između Rusije i Zapada i to je dovelo do povećanja ruske aktivne, vojne aktivnosti. I oni će izgleda sada reaktivirati neke e, postaje koje e, su bile već e, deaktivirane kako bi imale, kako bi imali tu fizičku nazočnost i u zračnom prostoru oni također stalno testiraju naše sustave u Norveškoj, Islandu i tako dalje da bi vidjeli jesmo li dovoljno na oprezu. Pretpostavljam da ova granica između Finske i Rusije, mada to nije formalno vanjska granica NATO-a sa Rusijom, da ste vi jako pažljivi i na oprezu i e, a oni stalno gledaju u kojoj mjeri je to točno, odnosno koje su te mjere e, uzbunjivanje koje vi imate. I e, moj komentar je taj da ja se nadam da će Arktiki dalje da naravno radi se o e, krajnje sjevernom području, Ja bih ipak htio da mi dođemo u situaciju gdje da područja e, koja smo mi e, vidjeli kao područje gdje se može ostvariti suradnja, znači da kasnije kada se ponovno poboljšaju odnosi, da onda možemo nastaviti tamo gdje smo stali. Primjerice e, pogranični sporovi, e, spor između Norveške i Rusije prije dvije godine riješen i onda sada imaju suradnju e, na eksploataciji nekih polja plina. Dakle, moramo vidjeti što nam je potrebno, koje kapacitete imamo, što nam je potrebno, ali moramo otvoriti, ostaviti otvorene te kanale komunikacije na jer kao što ste sami rekli, teško je tamo aktivno djelovati i suradnja bi mogla to nadvladati. Osim toga, e, što se tiče sigurnosti, na svu sreću, tamo je dovoljno hladno i dovoljno je to udaljeno od e, ovih e, centara islamskog ekstremizma, tako da e, se nadam da nećemo tamo baš imati previše pirata ili e, džihadista, tako da barem što se toga tiče možemo biti relativno sigurni da tu ne postoji ta, barem s tog aspekta neka prijetnja. Hvala. Marek Gjurek. Da, hvala. htio bih e, vam zahvaliti na ovim e, jako interesantnim izvješćima. Dakle, vidimo kako je važan Arktik e, gospodarski i vojna. Samo jedna stvar. Što se tiče Rusije, koja gleda Arktik kao novi Sibir i novi izvor energije, Naravno, tamo postoje novi resursi, ne radi se samo o tome da su oni potrebni za unutarnji razvoj e, gospodarstva u Rusiji. Ono što mi vidimo kod Rusije ovdje je da ruski budžet i njihovi, njihov izvoz, oni naravno žive od izvoza plina i nafte, a s druge strane što se tiče razmjene i trgovine ne možete to e, koristiti, to jest morate, možete to koristiti kao jedan alat pritiska na druge zemlje, ali to se mora jako e, temeljito razmotriti. Dakle, ima, oni vide te nove resurse, plin i naftu, i oni to gospodarski gledaju, posebno u ovoj situaciji, jer kad vidimo da pada e, zarada od e, izvoza e, plina i nafte, onda to predstavlja pritisak. Posebno mi na našem području, svi mi živimo zapravo na istom području, Finska i tako dalje, mi svi ovisimo o ruskim energentima. A druga stvar, se odnosi na vojnu dimenziju. Ne dijelim optimizam prethodnog govornika, jer eh, prije 50 eh, godina su ljudi govorili da je Afrika vrlo žarka zemlja, u žarkom pojasu, a sjećam se iz mog djetinstva kad je sve bilo crno-bijelo, Znam da prije sto godina Afrika nije nikog zanimala, ali postojale su samo rivalstvo između kolonizatora u Africi. Naravno, danas je situacija drugčija, ali sada gledamo Arktik. I imamo tu međunarodnu globalnu konkurenciju. Svi se žele dočepati energenata i resursa i to nije baš zlatna groznica, ali groznica i sirovinska groznica na Arktiku. Tako da to trebamo jako pažljivo razmotriti. Ne smijemo to gledati preoptimistično, posebno zato što je u to upletena Rusija i e, njihovo, e, njihova vojna supremacija na Arktiku. Znam da oni sada jačaju svoju nazočnost e, u arktičkoj regiji i ako pogledamo njihovo ratno zrakoplovstvo i njihovu ratnu mornaricu, posebno njihovu podmorničku flotu i te mm, rakete koje oni imaju, znamo da imamo e, deklaraciju e, jednog ministra koji je veoma važan ministar u Kremlju koji govori o pripremama za invaziju na Arktik. Naravno, kada govorite o takvim e, stvarima koje ti ljudi govore o Arktiku, onda to zaista je veoma važno i mislim da to nas tjera da mi razmotrimo ta pitanja i to širenje ruskih granica, ekspanziju rusku na Arktiku jer se oni žele dočepati tih sirovina i to je naravno ključni element. Ako pogledate što Rusija sada radi vojno kako bi zaštitila svoje interese u regiji, kako bi proširila e, svoj utjecaj. Vidjeli smo što su napravili na Krimu i vidjeli smo što njihovo ratno zrakoplovstvo radi u zračnom prostoru oko baltičkih zemalja i Finske. Možda mislite da sam ja prepesimističan kada analiziram situaciju, ali mislim da su to aspekti koji se moraju razmotriti, moraju se uzeti u obzir posebno kada razmišljamo o onome što se događa e, u, na Arktiku. Hvala, gospodin Indrek Tarand. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se što se javljam za riječ, ali ipak e, osjećam e, određenu obvezu da dam neke primjedbe, zapravo radi se tri i pol primjedbe. Kad sam bio šest godina, kad sam imao šest godina, moj otac se vratio s Antarktike. Proveo je dvije godine tamo na ekspediciji, pitao sam ga kako je bilo i on je rekao bilo je tamo jako lijepo, tamo su bili neki Poljaci i jedan Njemac. I ovo je situacija s kojom smo sad vidjeli, dakle, Poljaci i Njemac. Ali dobro je da ovaj odbor se, rad, se bavi Arktikom. Neću sada e, tu prosuđivati e, da li su pravo govornici ili zastupnici, ali moje pitanje je ovo. Ako pretpostavimo da u ovoj situaciji će Rusija biti više zainteresirana za eksploataciju e, mineralnih e, sirovina u Arktiku zato što e, treba je dužna nešto dati Kini. Ja bih rekao, rekao da je to dobra pogodba, nešto pozitivno, ali mislim da nema resursa da to učini, znači to nije hitna stvar. I vrlo interesantno pratiti ove inicijative koje Danska pokreće u pri un e, gdje ima neke teritorijalne pretenzije. A istovremeno jedina e, je to jedina zemlja koja nije se uključila u zajedničku sigurnosno obrambenu politiku. Znači, mislim da bi trebalo vidjeti mogu li se oni približiti Europsku, Europskoj uniji u tom aspektu. Kao treće, meni je se sad još jednom pokazalo da oni koji misle da Rusija nakon 2007. E, sad se premišlja nakon što smo mi dakle dvije sedme napravili to što smo napravili. A mi smo mislili da će oni napasti Arktik, ali oni su napali Gruziju. E, znači oni uvijek naprave nešto drugo od onoga što su nas naveli da pomislimo. Tako da ne znam baš kakva je situacija. E, UN se tu mora praviti da je super sila, ali Arktičko vijeće će se možda ponašati racionalnije. Mi trebamo njih e, natjerati, odnosno e, namiciti da budu racionalniji u Arktiku, da imaju jedan razumniji pristup. Zapravo što? Jedini problem koji ja mislim da mi ovdje imamo i to se nije moglo riješiti tokom zadnjeg zasjedanja, pa, odnosno saziva parlamenta, ali Arktičko vijeće prihvaća Europsku uniju kao stalnog promatrača, taj status imamo i Zahvaljujem se i govornicima, bilo mi je zanimljivo ih e, saslušati. Nadam se ćemo nastaviti našu konverzaciju. Hvala, da, svakako ćemo, sigurno ćemo se baviti temom Arktika na našim redovitim sastancima i mnogo puta. Nadam se da neće biti prevruće. A sada dajem riječ e, našim e, predavačima, odnosno panelistima. Posebno bih ih zamolila da se osvrnu na ovo što je rekao Marek Jurek. Dakle, kad je vijeće odlučilo da nametne e, sankcije Rusiji, to je veoma važno Dakle, veoma je važno da te sankcije budu sveobuhvatne i da ne isključuju neka područja gdje mi mislimo da se može surađivati. Jer opasnost je u tome da mi pomislimo da su to važne pozitivne stvari, a oni su, to su zapravo samo manji problemi i opasnost je da onda Ukrajina postane jedan minorni problem zato što je to teško riješiti. I onda zbog toga sankcije koje se odnose na Ukrajinu su racionalne, a druge sankcije bi mogle biti diskutabilne. Tako da mislim da ovaj, ovaj trenutni pristup Europske unije je ispravan i pozdravljam vijeće i tu njihovu odluku. A sada ću vas zamoliti da odgovorite na ova pitanja. Hvala uvaženi zastupnici, hvala gospođo predsjedavajuća. Ako sada se prvo osvrnem na Artičko vijeće i moju analizu toga što se sada radi na tom vijeću. Mislim da prva observacija je da je vijeće osnaženo u odnosu na prethodne godine i arktičke države koje su članice vijeća su ponovile svoju odlučnost e, i svoje povjerenje u to vijeće i to nastojanje da se on pretvori u punopravnu međunarodnu organizaciju. Ovo što se nedavno desilo na vijeću, gdje je broj zemalja koji, su, koji imaju status stalnog e, promatrača, među kojima su sada zemlje koje su vrlo daleko od Arktika, kao što su Singapur, nam pokazuje kako je globalno važno to područje i kako je taj interes e, sve veći. Razlog zašto Europska unija nije e, mogla postati još uvijek stalni promatrač je politički razlog. O tome se dosta raspravljalo, ali e, sada trenutno možemo reći mada Rusija se nije glasno protivila tom statusu Europske unije. Možda je u međuvremenu ipak promijenila svoj stav o tome, tako da bi sada bilo Europskoj uniji dosta teško da dobije taj status stalnog promatrača. No, Europska unija je i dalje aktivna na mnogo načina i dalje će sudjelovati na sastancima Arktičkog vijeća i moći će izlagati tamo, mada je dakle taj sam rezultat malo odgođen, ipak e, Europske, glas Europske unije se i dalje čuje u Arktičkom vijeću no postoji zabrinutost da neki projekti koji su bili dosta urodili dobrim plodovima bi se mogli sada zaustaviti zbog sve većih tenzija i sada se nastoje pronaći neki projekti koji se mogu provesti mada su te napetosti na dosta visokoj razini. Važnost Arktičkog vijeća se odražava i u tome kako se razvija tamo situacija. Arktičko vijeće nije mjesto gdje se rješavaju teritorijalne sporovi, je to se radi u UN-u, ali Arktičko vijeće je platforma gdje su se vlade obvezale da će e, prihvatiti sustav UN-a i mehanizme za razrješavanje sporova koji e, postoje unutar UN-a koji su relevantni za Arktik. Također trebamo spomenuti da Arktičko vijeće se nije bavilo sa sigurnosnim pitanjima. Dakle, od samog početka kad se Arktičko vijeće bavilo samo klimatskim pitanjima, onda se počelo baviti gospodarskim pitanjima, ipak ne bavi se sigurnosnim pitanjima iz veoma dobrih razloga i neki ljudi tvrde da to ometa to tijelo da dobro funkcionira, no funkcije i mogućnosti za suradnju preko Arktičkog vijeća su nešto što se treba stalno ponovno evaluirati i mislim da bi bilo dobro da se zaista nastoji pronaći načine da se nastavi suradnja preko Artičkog vijeća. SAD predsjedava e, vijećem i oni su u velikoj mjeri angažirani. E, njihov veleposlanik je bio u Finskoj i oni surađuju sa Finskom i pokušavaju zapravo vidjeti e, Kak, da li ima nešto što treba razmijeniti, razmjenjuju informacije, zato što Finska preuzima predsjedanje. Dakle, Arktičko vijeće je veoma relevantan akter u svemu tome. Naravno, veliko pitanje je pitanje Rusije i ruskih djelovanja u Arktiku da li je Rusija dio tog e, kooperativnog okvira koji postoji u Arktiku ili e, napetosti do kojih je došlo drugdje također ukazuju da će sada Rusija e, biti agresivniji na Arktiku. Mislim da tu još uvijek nije, ne može se reći kakva je situacija, veoma je teško u ovom momentu odgovoriti na to pitanje na osnovu informacija koje mi e, kao istraživači imamo, a to su znači javno dostupni izvori i rasprave s našim kolegama, ali ovaj drugi scenarij, dakle da Rusija tu postaje agresivniji akter, igrač na Arktiku se sada sve ozbiljnije razmatra i ja to podržavam jer to je e, razumna, razuman zaključak na ono što su na što su ukazali e, zastupnici i što sam ja sam spomenuo u svojoj prezentaciji, to ne smije biti jedina slika politike koja se vodi na Arktiku. Jer mi trebamo te poticaje, tu suradnju koji su i te poticaje dakle, koji su poticali suradnju. I što se tiče e, ruskog vojnog djelovanja, važno je sjetiti se da prisustvo Rusije na Arktiku je već dugo godina motivirano s više razloga. Radi se o globalnoj, globalnom vojnom, globalnoj vojnoj nazočnosti zato što e, je to glavno, to tamo su glavne luke za njihovu flotu, a oni pokušavaju to modernizirati već cijeli niz godina. Naravno, mi u Finskoj e, budnim okom e, pratimo tu cijelu situaciju. E, čim Rusija počinje dizati vojsku i počinje ih razmještati po bazama koje su važne za njihovu vojnu strategiju na Arktiku, a koje se nalaze veoma blizu njihovim granicama. I think I will stop here and uh, pass the floor to my fellow countrymen. Thank you. S time bih završio i predajem riječ kolegi. Hvala. Evo nekoliko kratkih komentara vezanih uz teme o kojima smo raspravljali. Na prvu se čini paradoksalnim da razvijamo vojnu sposobnost, a onda kažemo da se o tome ne radi. Međutim, ja u to vjerujem. Mi u stvari e, imamo sveobuhvatan pristup u kojemu na sveobuhvatan način osiguravamo sigurnost cijele regije. Trenutno traju e, trenutno ako su točne procjene vezane uz globalno zatopljavanje, onda smo u pravi čas razvili sigurnosne i vojsne kapacitete. Vjerojatno ste upoznati s time da nam je zato trebalo mnogo vremena. Dakle, e, iako smo u pravi čas djelovali, nekoliko e, godina od početka aktivnosti izgubili smo zamah. Ja sam čovjek iz vojske, time sam se uvijek bavio i mi uvijek razmišljamo o najgorem scenariju. Ne možemo si priuštiti luksuz da e, zamišljamo da će sve proći u najboljem mogućem redu. Ne znamo kako će se stvari odvijati, to ćemo tek vidjeti. Možda znate koja je definicija vojne prijetnje. Radi se o tri čimbenika unutarnje, o potencijalu, e, sposobnosti i volji da se potencijal iskoristi. Na arktičkom području postoje potencijali, oni koji ih imaju, imaju vještine da to učine, a što je sa voljom. Prema procjenama i svim podacima s kojima sam ja upoznat, ja čujem da ne postoji volja za iskorištavanje potencijala, nitko ne želi učiniti ništa. Ali, ponavljam, ne možemo si priuštiti luksus smatranje da će sve proći u najboljem redu. Moramo sada nešto reći i o piratima. naše su kolege zabrinuti o tome da će na sjeveru doći do procvata piratstva budući da manjka nadzora i manjka vladavine prava i reda. Što se tiče aktivnosti, moramo razmišljati i o ingerencijama za bilo kakve aktivnosti. Hvala. Can you also uh, reflect on possibility? Možete li nešto reći i o mogućnosti ubrzanog pomorskog djelovanja? Mislim pritom na veći broj pomorskih ruta za trgovačke brodove. Madam Gospođo predsjedateljice, pomorske rute ili plovni putovi tema su koja je važna mnogim globalnim silama i to je razlog zašto one žele e, postaviti e, trajni observatorij ili imati članove u trajnom observatoriju u sklopu Artiškog vijeća. Ja bih rekao sljedeće imali smo razdoblje u kojem su mnogi govorili o Arktiku, o mineralnim resursima, o ugljiku i tako dalje. Tamo je percipiran veći potencijal od onoga što je bilo izvedivo u kraćem roku. Što se tiče promjene klime i klime na Arktiku, i dalje je ta klima preoštra za e, pomorske plovne puteve, osobito ako govorimo o sigurnom putovanju i dobrim navigacijskim službama. To je nužno da bi se moglo proći kroz e, klimatske uvjete koji tamo vladaju. Iako je došlo do porasta prometa e, u prošlim godinama, sada u najnovije razdoblje e, promet je u opadanju. To je zbog toga što imamo testne rute, posebno sjevernu rutu uz Rusiju koje su se pokazale kao rute koje nisu baš konkurentne u usporedbi sa ostalima. Što se tiče svega ostalog, to ovisi o tome što će se događati s arktičkom kapom, a isto tako je vezano i sa vladama i načinom na koji će oni upravljati tim plovnim putevima. Tu bi moglo doći i do nekih sukoba ili oko toga kako koristiti koje rute i kako naplatiti uslugu prometovanja. I zbog toga se javlja određena vrsta nesigurnosti u pogledu mogućnosti iskorištavanja tih ruta. A što se tiče onog razdoblja koje sam spomenuo, kada su svi govorili o um, Arktiku, uh, tada se spomenuo i Arktika kao mjesto gdje ćemo imati plovne rute, ali o tome još uh, treba razgovarati u budućnosti i moramo pričekati vidjeti što će biti. Hvala. Ja bih ovime zaključila naš sastanak i hvala vam, dame i gospoda, na zaista zanimljivim izlaganjima. Finskoj želim sve najbolje tijekom eh, sljedećeg predsjedanja Arktičkim vijećem. Mi ćemo u svakom slučaju eh, biti pozorni i pomno pratiti razvoj situacije na Arktiku. Hvala vam puno. A sada imamo još točku razno. Ima li tko što reći? Nema. Ako je tako, sada bih vas podsjetila da nam je sljedeći sastanak zakazan za 29. siječnja u 9 sati. Svi ste dobrodošli. Hvala.